Dobro jutro, dragi kolege, dame i gospodo. Srdačno vas pozdravljam na ovom plenarnom zasjedanju o demokratskom legitimitetu programa gospodarske prilagodbe. Željela bih e, pozdraviti gospodina Norberta Lamerta, koji je predsjednik Bundestaga, gospodina Dominika Hanigena, predsjednika zajedničkog e, odbora e, za europske poslove Irskog parlamenta i kolege u Europskom parlamentu, potpredsjednika Otmana Karasa, Lijema Hoang Goča koji će kao što znate, u svojoj ulozi su izvjestitelja o inicijalnom izvješću o procjeni uloge i rada trojke održati izlaganje. Dozvolite da vam e, kratko samo kažem da e, imate pred sobom kartice za javljanje na kojima možete naznačiti da biste se željeli javiti za riječ. Ako se želite javiti za riječ, ljubazno vas molimo da popunite karticu i da e, predate poslužiteljima. Pravila će biti ista kao i jučer poslijepodne, što znači da ćemo dati riječ e, četvero nacionalnih zastupnika, nakon čega će riječ uzeti jedan zastupnik u Europskom parlamentu i tako dalje i tako dalje. Predlažem da odmah krećemo, krenemo, dajem riječ potpredsjedniku i suizvjestitelju izvješća parlamenta o ulozi i djelovanju trojke Otmaru Karasu koji će održati izlaganje od 10 minuta. Izvolite. Draga kolegice Podimata, dame i gospodo, poštovani kolege, dobro jutro svima. Iznimno mi je drago što i na ovoj sjednici možemo govoriti o radu Europskog parlamenta što se tiče vrednovanja aktivnosti trojke. I možda ćemo osim toga imati priliku i razjasniti određene nesporazume. Tijekom proteklih dana često sam imao osjećaj da nas ljudi pitaju da li oni to smiju da li vi to smijete? Da, mi to smijemo i mi to moramo kao Europski parlament. Mi, što se tiče rada europskih institucija, ukoliko te aktivnosti nisu u skladu sa propisima Europske unije, mi kao Europski parlament možemo taj rad vrednovati, preispitati i izvući određene zaključke što se tiče budućeg rada. Meni je žao što se u nekim medijima širi percepcija da obnašanje parlamentarnog nadzora Europskog parlamenta i promišljanje o tome kako bismo stvari mogli u budućnosti bolje oblikovati, da je sve to zapravo e, označeno kao kritika Europskog parlamenta u odnosu na europske institucije. Jedno je demokratska obveza, a drugo je procjena. Predsjednik Europske komisije Barroso jučer je rekao da je jako važno u cijeloj ovoj raspravi govoriti o tome što želimo ostvariti. Želio bih vas podsjetiti na neke stvari. Europska unija nikada prije u prošlosti nije bila suočena s ovakvom financijskom i ekonomskom krizom i nije bila pripremljena za takvu krizu nije postojao nikakav e, gospodarski model koji bi nas pripremio na razmjere ove krize. Što se tiče Europske unije, po mom mišljenju, ono što smo ostvarili temeljem e, ugovora iz Maastrichta iz 73. i što se tiče ekonomske i monetarne unije, E, mi smo ostali na onim razinama i to se nije dalje razvijalo. Što se tiče Europske unije i što se tiče nekih e, država članica, e, pokazalo se da pakt o stabilnosti i rastu nije bio poštivan, a Lisabonska strategija za rast i zapošljavanje nije bila provedena. Jučer je e, predsjednik komisije Barroso govorio o tome i rekao je da smo morali popravljati svoj brod tijekom oluje, tijekom nevremena. Već smo uspjeli e, proći određeni dio ovog putovanja, ali još nismo došli do kraja. Kriza nije završila a osim toga e, nismo izvukli odgovarajuće zaključke iz ove krize. E, bivši predsjednik Europske središnje e, banke Triše rekao je jednom u odnosu na Europski parlament da smo suočeni sa najvećom financijskom i ekonomskom krizom od drugog svjetskog rata. Ako ne postoji europska solidarnost, i tu ću reći bez trojke i bez vrednovanja rada trojke, mi bismo vjerojatno imali i veću bankarsku, financijsku i ekonomsku krizu nego što je to bio slučaj u 30. godinama 20. stoljeća. E, više država više naprosto nije moglo dobiti sredstva na financijskim tržištima i nekoliko država bilo je suočeno s opasnošću izlaska iz eurozone. E, više država nisu više bile u mogućnosti pokrivati sve svoje potrebe što se tiče obrazovanja, socijalne skrbi, inovacija, investicija i nisu bile u stanju ispunjavati svoje obveze iz brojnih područja. Europska unija nije raspolagala dovoljnim stručnim znanjima, ekspertizom eh, za izlazak iz krize i europske institucije, Europska unija nisu imale dovoljno sredstava na raspolaganju. Jedini instrument koji je postojao bio je Međunarodni monetarni fond. U Međunarodnom monetarnom fondu eh, europski kreditori nemaju većinu ondje većinu imaju e, zemlje u brzo rastuće zemlje, brzo rastuća gospodarstva, a e, države članice Europske unije sudjeluju. Jedino angažirati Međunarodni monetarni fond, to bi značilo primjenjivati globalna pravila na različite zemlje koje su suočene sa različitim problemima i socijalnim problemima. I stoga e, je bila ispravna odluka da mi predložimo jedan europeizirani model. Međutim, u to vrijeme na e, području Europske unije nije postojao nikakav zajednički model. Onda smo došli do radnog modela trojke. Različite institucije, različiti procesi odlučivanja, e, različit demokratski legitimitet, ali u svakom slučaju instrument e, međuvladinog odlučivanja, a ne instrument e, prava zajednice. Alternativa u odnosu na trojku bila bi iluzija kao e, što je rekao čelnik ESM-a, a pritom smo svi jako puno naučili i mi koji smo sudjelovali e, na raspravama što se tiče same metode rada. E, danas smo otišli korak dalje nego što smo bili na početku i uspješni smo E, niti jedna država nije otišla u stečaj, eurozona je stabilna, dvije države članice, Irska i Španjolska, uspjele su već e, završiti svoje programe. E, što se tiče pokazatelja rasta i deficita, pokazatelji su poboljšani. Situacija što se tiče bankarstva se popravlja. A što se tiče udjela MMF-a u programu on je smanjen s trećine na desetinu. Trojka je uspjela ostvariti cilje da imamo više sredstava na raspolaganju, da imamo više vremena tijekom kojeg možemo provoditi programe i vršiti otplatu. Unatoč tome mi moramo, i ja to namjerno tako kažem, unatoč tome, e, i time dolazim do samog kraja, mi moramo konstatirati kao parlamentarci, kao nacionalni parlamentarci i kao zastupnici koji govore u ime Europskog parlamenta e, da postoje određeni nedostaci što se tiče transparentnosti i što se tiče e, demokratske legitimacije na razini Europske unije i što se tiče e, legitimiteta na nacionalnoj razini a isto tako što se tiče zajedničkog nadzora svi to pozdravljaju što e, se Europski parlament bavi s ovom temom kako bismo izvukli zaključke za budućnost e, sve do trenutka kada će doći do promjena ugovora. Osim toga došli smo do zaključka da je potrebno ostvariti e, ravnotežu unutar trojke koliko fiskalne konsolidacije, koliko strukturnih e, reformi, e, koliko inovacija i zapošljavanja. Ostvariti ravnotežu to je naš cilj i o tome govorimo u izvješću. I unutar tog okvira podnosimo prijedloge koji se odnose na budućnost. Mi ne tražimo da trojka prestane s radom treba dovršiti svoje aktivnosti, međutim ono što je potrebno je i vrednovanje rada trojke i to je zapravo odgovornost parlamenta. Izvući zaključke iz ove krize kako bismo mogli donositi mjere u budućnosti. Ja se nadam e, da će analiza našeg rada e, dati jedan doprinos e, jasnoći što se tiče situacije kako ne bi došlo do nepotrebnih optuživanja. Hvala lijepa. Very uh, Hvala gospodine potpredsjedniče Karas. Dozvolite mi da vas podsjetim da uh, ovim radnim dijelom uh, supredsjeda potpredsjednik Grčkog parlamenta i predsjednik odbora za europske poslove, gospodin Jani Rakis i ja u ime Europskog parlamenta. A sada dajem riječ drugom suizvjestitelju, ovoga izvješća gospodinu Lijemu Huang Ngoću 10 minuta. Izvolite. Hvala lijepa. Dragi kolege, ovo izvješće je vrlo osjetljivo pitanje. Kao što vidimo, kao što je Otmar upravo rekao, Zašto je ovo osjetljivo pitanje? Zato što danas u Europi e, ljudi su puni sumnji. Pitaju se o legitimitetu trojke. To je prvi razlog. Drugi razlog zašto ovo pitanje osjetljivo jest to što se ljudi pitaju o efikasnosti politike koju je, koja je svuda preporučena. Svi su do sada bili zaljubljeni u Tinu. I smatralo se da nema alternative. I kad odlazimo na teren, onda vidimo da tome nije baš tako, da ta ljubav ne postoji. Jučer je gospodin Barroso govorio o tome da treba nastaviti sa E, istom makroekonomskom politikom u zemljama, iako se te zemlje suočavaju sa vrlo različitom situacijom. Ako uzmete kao primjer četiri zemlje koje su bile predmetom e, programa, vidite da imate četiri različite situacije. Prošli tjedan smo bili u Dublinu, u Irskoj. E, tržište rada je fleksibilno, nema nikakve potrebe za strukturnom reformom tržišta rada primjer Irske je zapravo primjer bankovne krize koju danas možemo retroaktivno riješiti e, putem SMA, Europskog stabilizacijskog mehanizma, kao što potvrđuju i članovi njihove vlade. Ako uzmemo pak kao primjer Portugal, vidimo da se uopće ne radi o bankovnoj krizi, za razliku od irskog primjera Portugalski primjer zapravo je rezultat efekta prelijevanja iz Grčke. Ranije su primijenjeni na terenu određeni programi, provedene su određene mjere da su ti programi i mjere provodeni na vrijeme, na primjer u Grčkoj, možda ne bi došlo do tog efekta prelijevanja na e, portugalsko gospodarstvo i na ciparsko gospodarstvo. Vodio se čitav niz rasprava u svakoj od zemalja, a rasprave se vode i u samoj trojki članovi trojke također dakle raspravljaju o tome imali smo prilike čuti iz njihovih rasprava da e, stajalište komisije nije nužno isto kao stajalište međunarodnog monetarnog fonda govorim naravno o raspravi koja se tiče fiskalnog multiplikatora komisija je tvrdila je da je multiplikator slab i da je proračunska konsolidacija e, ta koju treba ojačati kao što znate, stajalište Međunarodnog monetarnog fonda nije bilo takvo. Oni su pak govorili da je fiskalni multiplikator visok i da u takvim okolnostima smo možda podcijenili učinak proračunske konsolidacije. Stajalište MMF-a više je bilo sklono internoj devalvaciji i strukturnim reformama. Postavlja se pitanje Što sa svim tim raspravama koje su vođene u državama članicama među članovima trojke? Postavlja se pitanje e, gdje su evaluirane, vrednovane te rasprave. Nigdje. E, e, nigdje, ni u kakvoj demokratskoj strukturi koja bi bila odgovorna. Što je posljedica toga? Posljedica toga je da smo mi, odnosno trojka, i prečvrsto primjenjivali sva restriktivna rješenja E, s makroekonomskog gledišta. U svim zemljama neovisno o tome što je potrebno što nije. U svakoj zemlji su provedene strukturne reforme e, tržišta rada. U svakoj zemlji jest obavljena e, snažna proračunska konsolidacija i provedene adekvatne mjere za to. U svim zemljama došlo je do restrikcije javnih i privatnih rashoda. I upravo to govorimo u izvješću. Kada se radi o e, ciljevima, makroekonomskim ciljevima, vidimo da usprkos tim mjerama oni nisu postignuti. Naravno, u kratkom roku trojka je uspjela izvjeći stečaj, međutim dugoročno gledano. Ako pogledate brojke potencijalnog gospodarskog rasta, ako pogledate omjer duga i BDP-a, a posebice tu brojku, dakle omjer duga izraženog u BDP-u, vidite da je on viši e, nego što je to bio slučaj prije programa e, pomoći. Uzroci problema još uvijek su prisutni i kriza nije gotova. Kako odlučiti koja su dobra rješenja za budućnost. Jedina struktura koja može donijeti takvu odluku jest demokratska struktura, to znate, zato što ste zastupnici u parlamentu. Demokracija nam treba, zato što nam trebaju dobra rješenja. Ovdje se postavlja pitanje koja su dobra rješenja za budućnost. Upravo zato, u posljednjem dijelu našeg izvješća govorimo o demokraciji moj kolega i ja govorimo također o budućnosti demokracije u Europi zato što mi u Europi zapravo ne provodimo demokraciju. Sve je puno euroskepticizma. I upravo zato smo vrlo precizni u našim prijedlozima. Mislimo da je ovo izvješće i više od simbola. Naravno, kada govorimo o zakonodavnim mjerama E, moramo biti spremni na eventualne izmjene i dopune ugovora kad za to dođe vrijeme. Smatramo da europski stabilizacijski mehanizam danas jest prvi korak za provedbu novog monetarnog fonda koji bi mogao zamijeniti međunarodni monetarni fond. Danas postoji mogućnost uspostavljanja Europskog monetarnog fonda. E, tim fondom treba upravljati na način na koji to ostalim fondovima, dakle koristeći metodu zajednice. E, problem e, s kojim se danas suočavamo je da trenutačno imamo e, međuvladinu strukturu i to je veliki problem. Jer mi smo, na primjer, ovdje da bismo razgovarali o europskom semestru i o poboljšanjima u sklopu europskog semestra, ali ako krenemo malo dublje u raspravu, glavni problem s kojim ćete se vi kao nacionalni zastupnici morati suočiti jest ono što gospođa Merkel naziva makroekonomskom uvjetovanošću, a trojka jest e, prošla iskustvo makroekonomske uvjetovanosti. Makroekonomska uvjetovanost bez demokracije veliki je problem. Je li danas moguće provoditi e, makroekonomsku uvjetovanost, a da pritom nema demokratske odgovornosti? To je problem s kojim ćemo se suočiti sutra u europskom semestru doći će do problema sa instrumentima konvergencije i konkurentnosti. Ako Europski parlament i nacionalni parlamenti ne kažu ništa vezano uz strukturne reforme o kojima se odlučuje na međuvladinoj razini, imat ćemo u svojim zemljama iste probleme koje trojka danas ima u provedbi recepata koje je nastojala provesti kako bi riješila probleme s krizom. Upravo zato značenje ovog izvješća o radu trojke nije samo simbolično, mnogo je više od toga i tiče se ekonomske i monetarne budućnosti Europske unije. Ako želimo napredovati u Europi, treba nam demokracija. Hvala. Hvala lijepa. Sada dajem riječ gospodinu Lamertu, predsjedniku Bundestaga. Ja, vielen Dank. Hvala lijepa. E, poštovane kolegice i kolege, sve dok postoji Europska unija, i sve dok je postojala vodi raspravu sa sve većim brojem država članica ne samo o proširenju i produbljenju našeg zajedničkog rada i suradnje, nego raspravljamo i o njezinoj demokratskoj legitimaciji, demokratskom legitimitetu. Drugim riječima, e, nas u Europi ne zanima samo je li ono što radimo učinkovito, je li transparentno, e, je li prihvaćeno, nego nas zanima isto tako e, posjetuje li e, demokratski legitimitet koji se može dokazati. E, možemo biti zadovoljni s tim jer s jedne strane takve rasprave uopće se ne vode negdje drugdje izvan Europe, međutim trebali bismo definirati o čemu se zapravo radi kada postavljamo određena pitanja. Ja ću to malo zaoštriti. E, malo me smeta to što mi neprestano pronalazimo neke demokratske deficite e, u Europi iako na cijelom svijetu ja ne vidim nikakvu drugu organizaciju koja bi imala sličnu ili veću mjeru demokratske e, legitimacije nego što je to Europska zajednica. Što se tiče naših problema, meni se čini e, da oni e, postoje negdje drugdje, da to nije povezano sa temom demokratskog legitimiteta. I zato temeljem ovog izvještaja o kojem su upravo e, govorili govorila dva kolega, dvoje kolega, ja bih želio definirati o čemu se zapravo ovdje radi. Govorimo o pomoćnim programima, programima pomoći za cijeli niz zemalja i zapravo ne govorimo o obvezi koja postoji prema postojećim ugovornim odredbama Europske unije, nego govorimo o aktivnostima koje se provode iako u ugovorima nije predviđena takva obveza. A budući da nije predviđena e, takva obveza, pronađeno je posebno rješenje kako bi se pomoglo tim zemljama kako bi prevladale velike probleme s kojima su suočene. Priznajme, to je jedan vrlo složen mehanizam i e, redovito moramo postavljati pitanja i provjeravati ostvaruju li se zacrtani ciljevi i moramo provjeriti što je sa učinkovitošću, transparentnošću, da li je to prihvaćeno u tim zemljama i postoji li demokratski legitimitet. E, kao prvo nekoliko riječi o učinkovitosti i prihvaćenosti. Koliko čujem, ovi programi pomoći e, nisu naišli na veliko oduševljenje javnosti ni u Grčkoj, ni u Španjolskoj, ni u Portugalu a mogu vam reći da prihvaćenost ne postoji ni u Njemačkoj. E, ako to malo bolje pogledamo, to se zapravo nikome ne sviđa. E, postoje oni koji se osjećaju kao da se na njih vrši pritisak i to im nije ugodno a postoje oni drugi koji smatraju da se od njih nešto traži i to im isto tako nije ugodno. I jedni i drugi e, se žale i postavljaju pitanja svojim demokratskim zastupnicima je li to potrebno, mora li to biti. E, međutim, to što se vodi ova rasprava e, to pokazuje da e, ne možemo govoriti o nedostatku e, demokratskog legitimiteta, jer ovi programi rezultat su sporazuma svih uključenih strana. Upravo zato što ne postoji obveza, ostvaren je dogovor. Svi uključeni su došli do zaključka da žele pronaći zajedničko rješenje, zato što je to u zajedničkom interesu, jer bi u protivnom došlo do još veće krize. Kolega Karas je to usporedio sa 20. i 30. godinama prošlog stoljeća, neću to dalje produbljivati. Mi moramo E, pronaći rješenje, a budući da ne postoji ugovorna obveza, postignut je zasebni sporazum. I taj sporazum ima za posljedicu da su dogovoreni programi pomoći za dotične zemlje koji se provode samo u situaciji kada te zemlje dadu svoju suglasnost s tim programom pomoći. I koliko vidimo u grčkom parlamentu, e, španjolskom, e, irskom parlamentu E, došlo je do rasprava o tome i prihvaćanja. U Njemačkoj, možemo i o tome govoriti, imamo e, situaciju u kojoj je e, naša vlada uopće ne može donijeti određenu odluku i sklopiti sporazum ukoliko o tome nije postojala rasprava u parlamentu. A čak i kada se žele unijeti određene promjene u potpisane sporazume, ponovno je potrebna suglasnost parlamenta. Dakle, ne možemo nipošto govoriti o nedostatku demokracije demokratskog legitimiteta. Ono o čemu možemo govoriti je pitanje učinkovitosti programa. E, onome što želimo kratkoročno i dugoročno ostvariti uz pomoć tih programa. Da li se to realizira na način na koji smo mi to zamislili? Tu je e, primjerena određena skepsa, ali ne što se tiče demokratskog legitimiteta, niti što se tiče vlada, niti što se tiče Europske komisije. Upravo zato postoji e, parlamentarni nadzor ovakvih e, procesa kako bismo promišljali osnove ovakvih e, programa u svjetlo iskustava koje smo stekli i to je predmet kontinuiranog vrednovanja. I tu onda možemo osim toga razmišljati i temeljem postojećih iskustava, temeljem ove zasebne konstrukcije koja postoji u ovom trenutku, da se uspostavi jedna kontinuirana struktura koja bi bila sastavni dio europskih ugovora takvom razmišljanju načelno ništa ne stoji na putu. Međutim, ja bih eh, rado želio znati, osim ovih eh, zemalja koje su uvele euro, eh, postoje one zemlje koje nisu uvele euro, one koje još nisu uvele euro i one koje uopće nemaju namjeru uvesti euro. Što je s tim zemljama? Jesu li i one e, spremne e, usvojiti jednu takvu odredbu koja bi bila sastavni dio europskih ugovora? To pitanje nije pojašnjeno i nije jasno. Dok nemamo odgovore na to pitanje, e, moramo imati ovakve pomoćne strukture i ne smijemo se ponašati kao da je to proizvoljno proizvoljni pritisak svih na sve, nego je to zapravo posljedica postojeće situacije u Europi, uključujući i različite integracijske interese različitih država članica e, što se tiče zajedničkih e, propisa koji vrijede za sve države članice. I postoji još e, jedno pitanje na koje bih želio ukazati. Nadam se da sam vam jasno dao do znanja da što se tiče pitanja demokratskog legitimiteta, ja smatram e, da je to važno pitanje, međutim ne smijemo ga brkati sa pitanjem e, prihvaćenosti u javnosti i ekonomske učinkovitosti programa. Meni se čini, i smatram da je to s razlogom, da moramo E, vidjeti kakav je učinak ovih programa, a to ćemo si e, olakšati i zapravo si olakšavamo to pitanje time što razgovaramo o demokratskom legitimitetu. A zapravo je pitanje učinkovitosti tih programa pitanje koje zahtjeva e, dubinsku raspravu. Što se tiče tekućih programa pomoći, njihove učinkovitosti, planiranih e, ciljeva i e, neplaniranih nuspojava koje bi možda mogle imati na koncu kompenzacijski učinak. Ali postoji još nešto, a naime to je ono što se događa u okviru europskog semestra, provjera nacionalnog proračuna, a isto tako preporuke za pojedine zemlje Europske komisije koje bi trebale osigurati razvoj u državama članicama koji će ići u smjeru zajedničkog djelovanja i funkcioniranja jedinstvenog tržišta i to promicati. Što se tiče ovih preporuka i ekonomske politike u državama članicama, e, to je nešto E, za što bih ja predložio jače sudjelovanje i na razini nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. I e, ono što ovdje komisija radi, ja to ne kritiziram, smatram da je to e, vrlo korisno, međutim trebali bismo u redovitim intervalima procjenjivati ekonomski razvoj u recimo narednih nekoliko mjeseci e, koje ćemo porezne primitke imati kao rezultat toga koji će biti izdaci koji, će, koji si možemo dopustiti a da ne ugrozimo situaciju e, koji će biti kratkoročni i dugoročni učinci na naš proračun dakle sve ono što se smatra e, nečim što se podrazumijeva na nacionalnoj razini, a sada se događa na europskoj razini i stoga to ne smije biti predmet kritike, nego trebamo to pozdraviti ali naravno što se tiče ekonomskih prognoza i e, programa koje je komisija izradila za pojedine zemlje. Moramo reći da su to e, iznimno e, važni projekti na visokoj političkoj razini. To je ono na čemu radi komisija kao cjelina ili povjerenik za unutarnje tržište ili povjerenik za tržišno natjecanje i moramo vidjeti što je sa provedbom. Je li to u skladu sa prioritetima koji su politički u potpunosti prihvatljivi, a koje smatramo demokratski e, legitimnim, međutim potreban je e, pritome i parlamentarni nadzor. E, ono što radi Europska komisija za zajednicu kao cijelu i za pojedine države članice predstavlja nešto što je što treba e, doći do političke volje svih država članica. I stoga smatram e, da je sjajno da se radi na promicanju suradnje između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, a nadam se da će nam to još e, više uspjevati u budućnosti i da ćemo uspješno razlikovati između pojedinih zadataka i pitanja. Hvala. Hvala lijepa e, gospodinu Lamertu, predsjedniku Bundestaga. Sada dajem riječ gospodinu Tominiku Haniganu, predsjedatelju zajedničkog odbora za europska pitanja Irskog parlamenta. Izvolite. Dame i gospodo, dobro jutro. S irskog stajališta ovo je zaista pravovremena rasprava. Naime, mi smo ostvarili ciljeve i eto prošli mjesec smo izašli iz programa spašavanja. Prije dva tjedna uspješno smo e, dobili na financijskim tržištima 4 milijarde eura e, zahvaljujući e, prodaji duga koji je itekako bio potpisan. Dakle, uspjeli smo ponovno dobiti pristup tržištima. E, prošli petak Agencija za kreditni rating Moody's je e, pojačala, povećala naš e, investicijski rating. Međutim, taj financijski uspjeh ipak je za sobom ostavio određene socijalne posljedice koje će irski narod osjećati još dugi niz godina. I sasvim sam siguran da je to situacija i s drugim zemljama koje su bile predmetom programa kao što su Španjolska, Portugal i Grčka. Želio, želio bih nekoliko trenutaka posvetiti tome zašto je Irskoj u startu i trebao takav program. E, postupci prijašnje irske vlade u kombinaciji sa pristupom kreditu europskih banaka zapravo je nešto što je dovelo do jačanja problema. E, to je išlo u korak sa prodajom sve većeg broja nekretnina. Tada je došlo međutim do stečaja Lehman Brothers, došlo je do drugih bankovnih problema i e, shvatilo se da ćemo teško riješiti problem bez vanjske pomoći. Upravo zbog toga izvršen je pritisak na e, vladu, ne samo od strane banaka, već i od strane Europske središnje banke i drugi, koji su se borali, bojali širenja ove situacije, neke vrste zaraze na druga gospodarstva u Europskoj i vrlo brzo dogovoren je program e, spašavanja e, sredstvima poreznih obveznika. Dozvolite samo da naglasim da je irska vlada naravno snosila svoj dio odgovornosti u ovoj krizi, ali isto tako postoji i europska dimenzija ove krize i europski dio odgovornosti. U to vrijeme Europska unija nije imala političke opcije koje ima sada. Sada, na primjer, imamo taj mehanizam bail-in, dakle spašavanje vlastitim sredstvima oko kojih je postignut dogovor. irska vlada tražila je pomoć u to vrijeme e, vjerovnika kako bi e, riješila svoje probleme, ali u međuvremenu to je pitanje nešto čime se pozabavila trojka i zahvaljujući ulasku Irske u program pomoći, e, Irska je uspjela izbjeći da zarazi svojom krizom druga europska gospodarstva ovaj mehanizam bailout, dakle spašavanje sredstvima poreznih obveznika, nešto što je koštalo irski narod više od 60 milijardi eura. A imali smo odnos duga i BDP-a od 120 i posto e, za razliku od 80% što je slučaj kada bankovni dug nije vezan uz državni dug. Naravno, ovaj omjer nije bio naš jedini problem. Prethodna vlada ostavila nam je deficit od gotovo 14%. E, dakle, u pokušajima da zaduženi financiramo taj deficit uz razumne kamatne stope e, bilo je nešto što je bilo neizvedivo. E, to je shvatila i Europska središnja banka. E, trojka je došla u Irsku i zahvaljujući Trojkoj dobili smo na raspolaganje 85 milijardi eura te smo morali provesti program koji nam je omogućio da se vratimo u okvire održivosti u našem gospodarstvu. Međutim, kao dio toga morali smo na terenu zaista provesti vrlo bolne reforme reforme. Povećanje poreza, rezanje e, javne potrošnje, smanjivanje e, javne službe, dakle broja u javnoj službi. E, mjere štednje morale su se provoditi iz godine u godinu. Imali smo proračun koji je bio vrlo štedljiv. Zahvaljujući svim mjerama uspjeli smo doseći naš cilj od 3% deficita, ali kao što sam rekao, to je uzrokovalo i tekako bolne rezove za naš narod i čitav niz socijalnih posljedica. Veće siromaštvo siromaštvo, veću emigraciju, veću zaduženost građana. E, ranije sam spomenuo da smo uspjeli ostvariti ono što smo e, planirali kada se radi o fiskalnim ciljevima, ali ono što nismo uspjeli ostvariti su nefiskalni ciljevi koji su povezani i s demokratskim legitimitetom. Kada već govorimo o demokratskim legitimitetom, da, u Irskom parlamentu glasovalo se o programu, ali realno nacionalni zastupnici imali su zapravo vrlo malo upliva na inicijalni e, memorandum o razumijevanju koji je potpisan. Zapravo nisu imali nikakvog utjecaja i e, zapravo kada je došlo o glasovanju o e, tom memorandumu o razumijevanju to je bila prva prilika e, da su zastupnici imali prilike vidjeti o čemu se radi ljudi su vidjeli da postoji potreba za novim fiskalnim mjerama, ali su isto tako imali osjećaj da zapravo s nefiskalne strane Europska unija nije ništa učinila vezano na primjer uz hipoteke, nezaposlenost, imigraciju i općenito troškove koje su e, došle s programom. Kada govorimo o programima kao što je jamstvo za mlade, e, puni sporazum sa e, MMF-om i prijedlog Europske komisije za socijalnu dimenziju ekonomske monetarne unije. Sve su to programi koji su došli naknadno. Tijekom e, provedbe e, programa ekonomske prilagodbe pristup trojke bio je relativno ograničen. Oni nisu zapravo imali pristup javnosti u Irskoj. E, postavlja se pitanje kakva je ravnoteža uspostavljena između institucija koje su bile sastavnim dijelom e, trojke, posebice koja je bila uloga Međunarodnog monetarnog fonda. Tijekom provedbe programa Međunarodni monetarni fond bio je onaj dio trojke koji je zapravo više osluškivao narod, koji je više E, imao razumijevanja e, za to što zapravo mjere štednje čine na terenu. E, kakva je sad situacija što ćemo učiniti u budućnosti? Kao što sam rekao, vratili smo se na financijska tržišta, izvoz nam raste, polako nam pada stopa nezaposlenosti, ali istovremeno imamo osjećaj da e, naš rast možda nije u potpunosti održiv. Upravo zato e, ja bih želio da se posveti dužna pozornost ovom izvješću o radu trojke. E, mi smo dokazali da ovakvi programi mogu biti provedeni, ali da je za njih potrebno poruzeti veću odgovornost. Postavlja se pitanje kako i tko će to učiniti. Ekonomska i proračunska politika definitivno je nešto što je u ingerenciji nacionalnih parlamenta i nacionalni parlamenti zaista žele to zadržati za sebe. Postavlja se pitanje da su nacionalni parlamenti imali većeg upliva u osmišljavanje inicijalnog programa, da je Europski parlament imao većeg upliva, bili taj program izgledao drugačije. Pitanje koje se dakle i dalje postavlja jest je li dodatno uključivanje Europskog parlamenta s vjerojatnim uključivanjem eh, dodatnih političkih elemenata eh, mogao polučiti dodatnu korist od ovakvih programa za građane? Bili dodatno uključivanje Europskog parlamenta dovelo do boljih rezultata? To je nešto o čemu naravno možemo raspravljati, ali usprkos tome mislim da se svi možemo složiti da sadašnji ishod nije optimalan. Zemlje poput Irske, Grčke i tako dalje imaju omjer e, duga i e, BDP-a više od 100%. John Adams, predsjednik Sjedinjenih američkih država, jednom je rekao da postoje dva načina da se pokori određena nacija. To se može učiniti ili oružjem ili dugom. A e, upravo zbog toga što smo imali ovaj drugi slučaj, Europska unija mora reagirati. Mi zapravo trebamo jednu vrstu retrospektivne pomoći. Irska e, možda e, nije najnesretnija zemlja u ovom, e, u ovom razdoblju gospodarske krize, ali u budućnosti se može dogoditi da se druge zemlje nađu u sličnoj ili još teže situaciji i solidarnost mora postati više od vizije. To je nešto što mora postojati već od danas u Europi. Odgovor na krizu koji smo dobili u Europi jest bio dobrosusjedski, ali nije ostvario rezultate koje smo očekivali. Upravo zato još uvijek očekujemo da se pokaže podrška za ono što su irski porezni obveznici učinili kako bi se spriječilo širenje krizne situacije na gospodarstva u Europi. Da se učini ono što je bilo potrebno da bi se dokapitalizirale naše banke. Budući da naša gospodarstva izlaze polako iz recesije, izuzetno je važno da još jednom pogledamo pojedinačne potrebe svake od zemalja. Naši utemeljitelji e, nisu imali na umu razjedinjenu ili siromašnu Europu. Mi moramo e, učiniti e, povezanost među europskim zemljama čvršćom. Moramo još jednom promisliti o tome što treba učiniti kako bi Unija država zaista služila svim svojim građanima. Moramo se pobrinuti da niti jednu zemlju ne skrši dug koji joj visi nad glavom. Mehanizmi poput ESM-a postoje, trebamo ih iskoristiti. Programi trojke bili su vrlo korisni zato što su nam dali prostora da učinimo bolne prilagodbe koje su bile nužne kako bi se vratio naš gospodarski prosperitet. Međutim, nemojmo niti na trenutak pomisliti da samo zato što je taj program gotov i samo zato što zemlja više nije u sklopu programa, da je ta zemlja u potpunosti stala na svoje noge i da je zdrava i solidna. Trebamo daljne aktivnosti na razini Europske unije kako bismo osigurali daljni napredak i kako bismo osigurali da Europska unija bude održiva. Hvala. Hvala e, Dominiku Heniganu predsjedatelju zajedničkog odbora za europska pitanja Irskog parlamenta. A sada dajem riječ našim uh, europskim zastupnicama. Gospodin Serkas, četiri minute. Hvala vam gospodine predsjedniče, uvaženi kolege. Pozdravljam vas u ime ovog parlamenta i u ime odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja. Danas želim reći da kad govorimo o izvještaju Europskog parlamenta morate imati na umu da je odbor za zapošljavanje se zapravo samo pozvala na um, ovaj događaj. Radimo na izvještaju o socijalnim posljedicama koje su ovi programi imali za naše građane. Znamo da vjerojatno nismo radno viđeni ovdje zato što želimo pokazati jednu drugačiju sliku od one koja nam se prodaje ovih dana da nije bilo drugih mogućnosti i da moramo reći da je to bila da je to bilo najbolje moguće rješenje. No postoji druga stvarnost, a to je život naših građana. Europski parlament surađuje sa Međunarodnom organizacijom rada, sa Vijećem Europe, sa sveučilištima te sa javnosti općenito prema, preko interneta. Imamo dokumentaciju koja nam pokazuje e, autentičnu socijalnu katastrofu i važno je prisjetiti se da Europska unija nije klub bankara, nije klub tehnokrata, već je to demokratska priča, demokratski poduhvat koji mora paziti i na socijalnu dimenziju. I ne smijemo zaboraviti naše sporazume. Članak 9 tvrdi da sve politike i sve aktivnosti moraju biti usmjerene prema ostvarivanju visoke stope zaposlenosti te visoke stope socijalne zaštite. Stoga, kad govorimo o sporazumu o funkcioniranju Europske unije, o povelji e, osnovnih prava i svih ostalih ugovora, socijalna situacija u ove četiri zemlje je zapravo socijalna katastrofa. Svi povijesni rekordi su probijeni. U samo tri godine nezaposlenost je udvostručena i to čak i u zemljama koje su imale dakle, gotovo 25% proizvoda. U slučaju Irske ili Španjolske emigracija je alarmantna. Zatvorene su bolnice, izgubili smo ciljeve strategije Europa 2020. Izgubili smo čitav niz ciljeva koje smo definirali za budućnost Europe. I to moramo imati na umu, zato što to odražava životnu stvarnost milijuna naših građana koji su izgubili svoja radna mjesta, koji su izgubili svoja prava. 70% portugalskih radnika koji su imali kolektivne ugovore, danas ih nemaju. I to je odraz, ja znam da vi to ne želite slušati zato što nemate socijalnu osjetljivost, no sporazumi u Europskoj uniji govore o tom aspektu i kada se pita zašto Europljani u ovom trenutku odbijaju politike trojke, morate shvatiti da Europa njih ne razumije. Vidite što se događa po ulicama, razgovarajte sa poduzetnicima u Španjolskoj. Na stotine tisuća tvrtki je zatvoreno zbog nedostatka kredita zato što su troškovi kreditiranja dva do tri puta veći od e, troškova financiranja kredita u, Njemačkoj ili u Austriji. E, španjolci imaju jako puno manje šansi imaju puno manje šanse da će pronaći posao od mladih u Njemačkoj. Tako da ova je politika dovela do socijalne katastrofe i moramo tu situaciju promijeniti. E, ostala mi još jedna minuta ako želimo biti iskreni, moramo provesti dubinsku studiju svih posljedica, kao što je rekao jučer e, gospodin Barroso i danas gospodin Karas. Moramo u potpunosti proučiti socijalne posljedice ovih politika. Ne, ne smijemo govoriti samo o zdravlju banaka, moramo govoriti o zdravlju obitelji, realnog gospodarstva i poduzetnika. Moramo jako dobro proučiti što se ovdje dogodilo kako ne bismo iste greške ponovili u budućnosti govorimo o e, strukturalnim e, reformama, moramo razgovarati o zdravlju, o siromaštvu, o obrazovanju i naučiti sve lekcije od ovoga što nam se ovih godina događalo. Ako ne bude solidarnosti u Europi, ako ne bude solidarnosti prema zemljama periferije, Europa neće uspjeti spasiti svoju valutu, neće uspjeti spasiti svoje gospodarstvo i izgubit će svoj projekt. Puno vam hvala. Nemojmo zaboraviti da je gospodin Serkas bio izvjestitelj o izvješću o zapošljavanju i socijalnim reperkusijama djelovanja trojke. Hvala, gospođa Bode, na francuskom. Imamo 13 zahtjeva za izlaganje, među njima su dva zastupnika Europskog parlamenta. Ljubazno vas molim da najavite da želite uzeti riječ. Da, ali kolega Janger morate ispuniti karticu i onda ovaj, ćemo vas uzeti u obzir. Otvaramo e, raspravu. Htjela bih vas samo podsjetiti da će najprije govoriti četiri ili pet zastupnika nacionalnih parlamenta i nakon toga jedan zastupnik Europskog parlamenta. Gospodin Kukuma iz Cipra, dvije minute. Kirija Proedre, e, na ήθελα να αναφερθώ sa διαδικασίες on Gospođo predsjedateljice, kada govorimo o demokratskom postupanju i demokratskom legitimitetu trojke, moram priznati da nisam previše iznenađena činjenicom da se postavljaju ta pitanja. Nedostatak kontakta sa parlamentom, e, izostanak odgovornosti, to je nešto što ide ruku pod ruku sa demokratskim deficitom općenito i u Europi. Mislim da ne smijemo dozvoljavati takvu barbarsku divlju politiku koja na uštrb naroda provodi nepopularne i nedemokratske politike. Nadovezujem se na ono što su rekli izvjestitelji i drugi govornici. Neki od njih su naime rekli da nema demokratskog deficita u ovim programima. Molim vas, prisjetimo se da za vrijeme e, drugog svjetskog rata e, napadnute su države e, oružjem. Danas se države napadaju ekonomskim mjerama. Moramo pronaći način da zamijenimo trojku i da uključimo Europski parlament u osmišljavanje programa ekonomske prilagodbe. To je izuzetno važno. Mislim da je to važno učiniti čak i sa zakašnjenjem. Vrlo je važno da odbor za ekonomske i monetarne poslove e, uzme u obzir i vrednuje te analizira funkcioniranje trojke te analizira sve politike i sve posljedice politike trojke, ne samo ekonomske već i političke. sudjelujemo u e, raspravi e, u kojoj se predlagalo da trojku zamijeni Europski monetarni fond. Ne radi se o tome, radi se jednostavno o tome da se e, stvari mijenjaju na način da se mijenja način na koji djeluju, a ne da se mijenja sam instrument. Moramo vidjeti e, kako osigurati legitimitet e, memoranduma o razumijevanju. Hvala, hvala gospođo Kokuma. Sada dajem riječ kolegi Kešu iz Ujedinjene kraljevine. Izvolite. Hvala vam. U Jedinom kraljevstvu mi, mi zapravo i nismo toliko osjetili aktivnosti trojke i njihove diktate te e, programi spašavanja te prijedlozi za banke da li funkcioniraju i jesu li dovoljno demokratski većina aktivnosti u drugim zemljama e, no ne i u irskoj izazvalo je jako puno prosvjeda, nemira i nezaposlenosti i što djeluje vrlo e, destabilizacijski na cijelu Europsku uniju. Kada gospodin Barroso govori o socijalnim posljedicama, htio bih vas pozvati da se prisjetite da jedan dio tih socijalnih pitanja uključuje demokraciju i glasače, te učinak e, koje takvi prijedlozi imaju na njih. Ako nisu dovoljno prihvaćeni iako nisu dovoljno demokratski. Što me dovodi do moje glavne točke? Što manje Europska unija daje nacionalnim parlamentima i nacionalnim glasačima, dakle što manje glasa im se daje, da se dakle usprotive stavu Europskog parlamenta a pretpostavlja se da je Europski parlament jedini parlament e, Europske unije. Dakle, dokle god je situacija takva, situacija će se nastavljati pogoršavati, rast će popularnost krajnje desnice i doći će do neželjenih posljedica, to jest neželjenih rezultata na europskim izborima. A sada dajem riječ Daniel Leroy iz Francuske nacionalne skupštine. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Neću se vraćati na ono što su već izrekli moje kolege. E, dijelim mišljenje vezano uz strojku. E, također smatram da je izuzetno važno uzeti u obzir socijalne posljedice. Naš kolega iz Irske je jako dobro objasnio da je na primjer u Irskoj došlo do porasta siromaštva. Prva stvar koju želim reći je mislim da treba razjasniti raspravo o multiplikatoru i mislim također da treba izvući određene pouke vezano uz memorandum o razumijevanju a, o programima gospodarske prilagodbe. Mislim da ne smijemo zauzeti dogmatsko stajalište kao što je to učinila Trojka. E, u Nacionalnoj skupštini nedavno smo ugostili Blanšara, poznatog međunarodnog ekonomista i on je rekao da je zapravo e, rekao da je došlo do podcjenjivanja grešaka koje je počinila trojka i međunarodni monetarni fond. naime međunarodni monetarni fond je i sam priznao da je počinio određene greške i u proteklih nekoliko godina je promijenio način na koji djeluje to sa trojkom nije bio slučaj dakle u trojke se treba tražiti da odgovori na pitanja i treba tražiti da bude transparentna vrlo je važno da se uspostavi ravnoteža između socijalnih posljedica i e, gospodarskog rasta i Olivier Blanchard je to izravno rekao važno je ići polako ono što smo čuli od izvjestitelja E, nažalost ne ulijeva sigurnost. Demokratski legitimitet treba osigurati na svim razinama. Dakle, vrlo je važno da imamo e, sustavne informacije e, u parlamentima i Europskog parlamenta, iz Europskog parlamenta, iz nacionalnih parlamenta, da trojka položi račune i Europskom parlamentu i nacionalnim parlamentima. I kao što je Molijer rekao, nije liječnik taj koji treba ubiti pacijenta, već je on taj koji ga treba izliječiti. Hvala. Euh. Hvala lijepa. A sada dajem riječ kolegi Eduaru Togabritu iz Portugala. Izvolite. Portugal je, dos, je u 20. stoljeću bio pod najduljom diktaturom u 20. stoljeću. To je dovelo do rasta solidarnosti i razvoja i zato u Portugalu nismo nikada imali antievropske stranke. Imali smo stranke koje su se protivile ideji, ideji Europe, naravno imamo e, stranke ljevice, ali nismo nikada imali euroskeptičke, e, euroskeptične stranke koje su se protivile ideji Portugala u Europi. 2007. godine, kao što je spomenuto u e, izvještaju. Portugal je imao deficit od 10%, a, e, razina duga je bila 62,7% i financijska kriza je imala jako velik utjecaj na financijski sektor. Trojka je zbog političke nestabilnosti. A e, Portugal je dakle u teškim političkim okolnostima morao pregovarati o programu spašavanja. I to je dovelo u sumnju europski projekt. Nedostatak demokratskog legitimiteta, zakašnjeli odgovor iz Europe, zatim um, raspravljanje o ovim problemima kao da govorimo o nekoj vrsti moralnog problema, činjenica da se nisu pružali odgovori na potrebe građana. Jučer je predsjednik komisije uh, eh, sažao rezultate europske politike kad se govori o odnosima s tržištem a to je značajno dovelo u opasnost eh, prospekte gospodarskog rasta. Europska središnja banka smatra da je u Portugalu došlo do poboljšanja što se tiče duga, no socijalne posljedice su iznimno ozbiljne. Nadolazeći europski izbori predstavljaju izazov. Ako Europa želi pokazati da je europski projekt projekt solidarnosti, projekt e, demokracije i razvoja, ili ćemo nastaviti ovaj trend prema ekstremnim e, antieuropskim pokretima dok se dakle gospodarstva europskih zemalja raspadaju. Sada dajem riječ kolegi Tusesu iz Europskog parlamenta. a nakon toga dajem svakome od vas riječ od jednu minutu za dodatne komentare. E, hvala lijepa. E, što se tiče uloge Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, e, želio bih nešto reći o europskom semestru i ekonomskoj politici. Čini mi se da ne uzimamo u dovoljnoj mjeri u obzir potrebe radnika i ne uvažavamo ih, nego vršimo pritisak na njih. I jučer smo čuli što su rekli predstavnici europskih institucija, predsjednik e, vijeća, predsjednik komisije i parlamenta Danas smo imali priliku čuti razne govornike i možemo vidjeti da se treba nastaviti ova politika koja je usmjerena protiv građana u ime Europe 2020 trebaju se produbiti slabosti i nedostaci a osnažiti konkurentnost odnosno monopoli e, treba se pronaći e, neki demokratski pseudo-legitimitet e, što se tiče odlučivanja na razini Europske unije u ime europskih građana. Pokušavamo uljepšati stvarnost u Europskoj uniji i dalje osnažiti politiku koja je usmjerena protiv građana, a to se odnosi na sve države članice, e, bilo da su predmet programa ili sudjeluju u memorandumu. E, neću ništa reći o situaciji radnika u Grčkoj. E, želim nešto reći o tome kakva je situacija u ekonomski snažnoj Njemačkoj imamo 12 milijuna ljudi koji žive ispod granice siromaštva. Razina nezaposlenih je iznimno visoka, a razina plaća običnih radnika je 600 eura. Ipak, želim pozvati da radnici nastave svoju borbu protiv e, ove politike koja je neprijateljski usmjerena prema radnicima. Hvala lijepa. Sada počnemo sa gospodinom uh, Rubelom Norbert Lamert. E, ja bih želio e, pozvati sve vas da raspravljamo o onome o čemu se isplati raspravljati. da se ne svađamo onome što je možda zabavno, ali ništa neće promijeniti na stvari svađa, rasprava, sukob je potreban oko pitanja ispunjavaju li ovi programi svoj cilj i svoju svrhu, jesu li povezani sa e, efektima, pojavama, nuspojavama koje želimo, koje možemo podnijeti ili ne. I zato e, ja smatram da zapravo programi koji se trenutno provode nisu jedini mogući. Mogli bi biti zamislivi i neki drugi programi. E, mi ovdje govorimo o onim programima e, koji su usuglašeni, koji su dogovoreni, a svrha ovog sastanka je da razmenimo mišljenje o stvarnim učincima ovih programa Imaju li oni doista one očekivane fiskalne i ekonomske implikacije ili su doveli do nekih popratnih pojava koje smatramo problematičnim i zbog kojih oni postaju neprihvatljivi, čak i ako su to eventualno programi koji su ostvarili određene željene posljedice. O tome se isplati raspravljati i upravo je zadatak e, nacionalnih i Europskog parlamenta da vode raspravu o tim pitanjima i nitko nas ne može spriječiti da raspravljamo o tome. Ne trebamo se sad e, pretvarati i ponašati kao da nas neke mračne sile sprečavaju u tome da kao parlamentarci sudjelujemo u takvoj raspravi i damo svoj doprinos. Hvala gospodine Lamer, e, gospodine Henningen. Hvala. Nekoliko riječi o tome na koji način trojka može biti odgovornija. trojka, e, dakle mjere koje provodi trojka u svakoj zemlji će uvijek biti teške i bolne i ako se mjere žele provoditi kroz zakonodavstvo, pokušat će se uvijek najviše krivice svaliti na trojku i reći gledajte to je njihova ideja mi to jednostavno moramo učiniti to znači da je vrlo teško održati ozbiljnu e, raspravu između trojke i parlamentarnih zastupnika za vrijeme trajanja programa zato što ono što će se zasigurno dogoditi je da će se stalno krivica prebacivati na trojku. Tako da trojka je tu um, i mi moramo osigurati da oni budu uh, odgovorni. To to će biti teško budući da uh, nacionalni parlamenti moraju braniti svoje interese prema javnosti i zaista ne znam zapravo kako ćemo to riješiti. Hvala vam gospodine Hanigan, a sada naši izvjestitelji. Sada ćemo početi s gospodinom Goćom. Da, dragi kolege, što bi bilo drugačije da je metoda zajednice provedena kao odgovornost trojke? Samo jedan primjer kako bih odgovorio kolegi Henningenu. U slučaju Irske postojao je problem sa središnjom bankom. Znamo da je donošena odluka, to jest da nije bilo odluke unutar e, trojke, dakle između MMF-a i e, središnje banka, o tome dakle koja je metoda preporučena bail-in, spašavanje vlastitim sredstvima ili bail-out, spašavanje sredstvima poreznih obveznika. Tako da to je vrlo osjetljivo pitanje Europska središnja banka je otišla dalje od svoje misije unutar trojka, jer Europska središnja banka ima eh, i zadatke koji se odnose na monetarnu politiku u toj strukturi. Tako da ako nemate odgovornost, ne možete donositi odluke o tako važnim pitanjima. U slučaju Grčke i tu se može povesti rasprava zašto učinak dragi, kako ga danas zovemo, zašto nije proveden prije? Hvala vam. Hvala vam, a sada gospodin Karas. E, mislim da je to jako osjetljiva tema i sve mi to vidimo. E, I to je toliko osjetljiva tema da moramo pažljivo slušati jedni druge. E, postoje različite kompetencije, različiti uzroci, različite posljedice. E, brojne od mjera e, dovode do određenih vrsta prisile i pogađaju određene skupine i to je nedvojbeno. Međutim, postavlja se pitanje koja je alternativa, kako ona izgleda, postoji li ukoliko neka država ne može e, dobiti kredite na financijskom e, tržištu kako bi financirala e, opće djelatnosti kao što su obrazovanje, zdravstvo, socijalna pitanja i ako ne dobiva sredstva kako bi osigurala rast i zapošljavanje, onda nam je potreban određeni mehanizam koji će osigurati da ta država može obavljati te poslove i e, kako bi se mogle provesti odgovarajuće strukturne promjene. E, predsjednik Lamert je spomenuo da je to posebno rješenje, bez obzira na to kako ćemo to nazvati, posebno rješenje, privremeno rješenje, rješenje u nuždi. Činjenica je da si moramo postaviti pitanje kako treba izgledati trajno rješenje. Je li E, trajno rješenje nešto što je moguće unutar okvira propisa zajednice ili će to biti neko rješenje koje je rezultat međuvladinih dogovora. Kako izgledaju e, rješenja i kako izgledaju implikacije? I to je ono e, čime se sada bavimo. Vodimo političku raspravu o tim pitanjima to je ono što nastojimo ostvariti i u socijalnom odboru, u ekonomskom odboru i ovdje na ovom sastanku. Ne radi se o tome da trebamo jedni druge prozivati i govoriti da je netko u krivu. E, to je pitanje gdje e, trebamo razmotriti ono osnovno pitanje kako bismo stvorili pretpostavke za budućnost i kako bismo izbjegli nesporazume i nepotrebni pritisak. Jer i kada govorimo o demokratskom legitimitetu i na nacionalnoj razini, onda moramo razmišljati i o nečemu, a to smo vidjeli i kod rasprava, kako dolazi do tog legitimiteta, e, kako se e, pripremaju odgovarajuće odluke, na koji se način uključuju parlamenti, ne radi se ovdje dakle o institucijama nego o budućnosti Europske unije i o poukama koje možemo izvući iz sadašnjeg iskustva za Europsku uniju, integracije i za same pojedince. Hvala. Zahvaljujem. Lord Harrison iz Gornjeg doma. Predsjedniče, Mogu li podsjetiti svoj kolegu Bill Casha da nemiri sinoć su bili u Kijevu. Ukrajina se htjela približiti Evropske uniji, a ne napustiti je. Hrvatska je ušla prošle godine u Europsku uniju, a Latvija je postala članica eurozone. U našem eh, domu trenutačno provodimo istraživanje o nacionalnim parlamentima kako se e, zapravo ne bi stalno suprotstavljali Europskom parlamentu, već kako bi podijelili znanja. Mogu li postaviti pitanje gospodinu Dominiku? Dakle, ako ćemo takvo nešto učiniti, da li smatrate da moramo e, možda produbiti ono što nacionalni parlamenti traže od Europske unije da bude odgovornija? To će možda biti skuplje budući da već imamo e, dakle odnose između nacionalnih parlamenta i, Evropske, Evropskog parlamenta. I drugo, smatrate li da je Trojka imala svoje interne metode e, suradnje i zajedničkog rada? Jer ponekad nam se čini da e, predstavnici Trojke se nisu baš slagali, dakle, nisu baš imali zajednička stajališta. Zatim, bilo je prijedloga da se osnuje drugi e, dom nacionalnih e, zastupnika iz nacionalnih parlamenta. Mislim da je to težak i teško ostvariv prijedlog i ne znam da li bi onda kakve bi onda odnose, e, kakvu bi zapravo ovlasti imao u odnosu na Europski parlament. I na kraju, gospođo predsjedavajuća, nakon sljedećih izbora u Europskom parlamentu će postojati poseban odbor za zemlje eurozone i mislim da mi koji nismo u eurozoni ćemo biti zabrinuti ako do toga dođe jer mislim da se ne bismo trebali odvajati ako već imamo jedinstveno tržište. Hvala. Dajem riječ gospodinu Bruni Morozmanu iz Odbora za kulturu Austrijskog parlamenta. Hvala lijepa. E, želio bih se nadovezati na ono o čemu je govorio gospodin Lamert e, u pogledu demokratskog legitimiteta i usprotiviti se. E, trojka Eh, je institut koji nema demokratski legitimitet, eh, a presudno za to su dvije stvari. Kao prvo, eh, krizna strategija koju trojka pokušava provesti u pojedinim državama, a kao drugo postoji osim toga pritisak koji se primjenjuje kako bi se ova neoliberalna strategija za prevladavanje krize provela u tim zemljama. Istina je da je došlo do glasovanja o nacionalnim parlamentima o djelovanju trojke, ali je isto tako točno da su postojali veliki prosvjedi protiv e, takvih e, mjera i takve strategije za izlazak iz krize jer e, te aktivnosti idu u smjeru smanjenja socijalnih prava i u smjeru urušavanja E, kolektivnog pregovaranja i prava radnika. To je kritizirala i Međunarodna organizacija rada. Molim da to primite na znanje. Osim toga vidimo da u tim zemljama ne postoji strategija za rast, nije došlo do razvoja strategije za zapošljavanje. E, nezaposlenost, stopa nezaposlenosti i nadalje raste i e, to je nešto što će dovesti do urušavanja socijalne kohezije dugoročno gledano. E, u osnovi se ovdje radi o bankarskim programima koji idu na teret e, socijalno slabijih skupina. A osim toga, ukoliko pogledamo onu usporedbu sa 30 koju ste iznijeli gospodine Karas, točno je da E, su učinjene neke stvari koje pokazuju da nismo izvukli pouke iz onoga što je bilo 30. godina, e, niti što se tiče no, e, New Deala, Roosevelta, niti što se tiče preraspodjele dohotka i imovine. Hvala. Hvala. Gospođa Barbara Leti iz odbora za proračun Talijanskog senata. Izvolite. Grazie. Hvala vam. Moram reći da me zabrinjava to što i dalje procjenjujemo je li dakle legitimno i prikladno povećavati razinu demokracije kad govorimo o odlukama koje se donose u Europe i koje su onda delegirane trojki jer izgleda kao da, jer se čini kao da nemamo što drugo raditi. Kao što je spomenuo i austrijski kolega, trebali bismo bolje informirati građane koji su se našli sada već u apsolutnoj, e, apsolutnom siromaštvu. Trebali bismo informirati o pomoći koja se pruža bankama i iako se već 30 godina pokušava kapitalizirati banke, one čak ni ne rade svoj posao. U Italiji znamo da je slom kredita u potpunosti slomio državu. I to sve pod okom Europske komisije koja ne kontrolira niti rad naše vlade. A naša vlada unatrag nekoliko dana usvojila zakon o stabilnosti koja je pripremena e, na pokazateljima koji su potpuno pogrešni. Rast koji je predviđan iznad od 1% i e, ti pokazatelji nisu dobili odobrenje nijednog jednog relevantnog instituta. Naravno, traži se sve više, traže se veći porezi od e, naših građana, a pritom se traže i olakšice za, za banku. S druge strane, paket od dvije mjera, dvije mjere, nisu, nije bio uspješan zato što se talijanske vlade ne traži ono što bi trebala učiniti, a to je e, revizija ogromne potrošnje. To je ono što bi talijanska vlada trebala učiniti, a ne samo nastaviti nametati građanima greške Europe, greške trojke i greške 20 eh, godina eh, talijanske vlade. Hvala gospođo Leti. Gospođa Jean iz eh, Francuskog senata, izvolite. Mon nom Nezaposlenost s kojom se suočavamo dovodi u pitanje makroekonomsko upravljanje Europske unije. Međutim, kriza državnog duga direktno stavlja pod znak upitnika političko upravljanje Europskom unijom u proteklih deset godina. E, ono što se događalo zapravo dovelo je do anestezije svih. E, tržišta, agencija za kreditni rating, komisije, vlada, parlamenta. Kada je izbila kriza državnog duga, tek tada smo shvatili da se radi o sustavnoj, sistemskoj krizi i e, u takvoj hitnoj situaciji trebalo je improvizirati, izmišljati mjere i tada je uspostavljena trojka. Također smo otkrili da eurozona ima specifičnu e, financijsku solidarnost među državama eurozone. Kada se radilo o uspostavljanju europskog stabilizacijskog mehanizma, nacionalni proračuni su ti koji su odigrali ulogu, a ne europski proračun. Treba nam e, efikasno financijsko i gospodarsko upravljanje na razini Europske unije. Mehanizam za stabilizaciju svakako je potreban i mora se provoditi na europskoj razini. A isto tako treba biti moguće vršiti parlamentalnu kontrolu nad njegovom provedbom. O tome se govorilo i u medijima. Nužno je da postoji E, stalna kontrola povjerenstva ili odbora koji će se sastojati od predstavnika e, nacionalnih parlamenta, dakle zastupnika u nacionalnim parlamentima i europskih zastupnika. To bi bio način koji bi omogućio da se da demokratski legitimitet parlamentalnoj kontroli upravljanja eurozonom. A to bi zapravo odgovorilo na potencijal koji nam nudi članak 13. ugovora o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju. Mislim da naša interparlamentarna konferencija treba rezultirati rezolucijom koja bi o tome govorila i evo, gospođo predsjedateljice, želim to staviti kao prijedlog. Hvala. Hvala gospodine Arčuji uz ispriku što smo pogrešno izgovorili vaše ime. sada gospodin zastupnik u Europskom parlamentu. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, javio sam se nakon što je španjolski kolega Zargas e, ovdje uvelike govorio o situaciji u Španjolskoj. E, Španjolska nije protiv rezultata izvještaja, to je kao prvo. Kao drugo, treba nam malo više samo kritike. E, dobro se sjećam e, osam godina e, Zapatera i 2012. kada smo imali španjolsko predsjedavanje i kada je gospodin Zapatero u parlamentu govorio o tri težišta svoje politike uvođenje elektroautomobila, obnovljivi izvori energije i istospolni e, brakovi. On je govorio o tim temama kao o temama e, kojima želi poneprije govoriti u Španjolskoj, a Španjolska je bila usred krize. U Njemačkoj smo u velikoj koaliciji uspjeli postaviti stvari tako da smo rano prepoznali signale krize i prevladali ih 2011. Smatram da postoji veliki nedostatak kritike i to doista može čovjeka dovesti do ludila. Naravno da je financijska i bankarska kriza bila ishodište, ali moramo biti svjesni toga da u svim zemljama u kojima je došlo do problema e, sve do e, krize financijskog tržišta da su na vlasti bile socijalističke socijalističke e, vlasti. E, tako je to bilo i u Španjolskoj, u Irskoj, Cipru. Da, da, da, znam na Cipru e, ste imali, je bio komunistički predsjednik. Zapravo postoji jedna borba o tome koji je koncept ispravan. Ne možemo uzeti jedan model kao apsolutnu vrijednost. Ako je trojka dobila mandat, e, ako je dobila mandat od eurozone, onda znači da ima mandat. Ono što ja želim kritizirati je e, ponašanje Europske komisije koja nije unaprijed osigurala e, uklanjanje nedostataka i poštivanje pravne stečevine, kontrolu struktura koje su uspostavljene. E, i kritiziram Europsku komisiju što se tiče odnosa prema e, Grčkoj. Niti jedan e, povjerenik nije imenovan koji bi bio zadužen za Grčku. I stoga smatram da treba kritizirati Europsku komisiju jer nije osigurala suradnju odgovarajućeg broja ljudi koji bi pomogli u potrebnim reformama jer ipak e, postoji veliki broj e, kvalificiranih e, zaposlenika i to je ono što treba biti sadržano u ovom izvještaju, a ne pitanje demokratskog legitimiteta. Hvala lijepa. A sada dajem riječ kolegi iz Njemačkog parlamenta, iz Bundestaga, gospodin Hell. Poštovana gospođo predsjednice, e, želio bih e, citirati jednog ranijeg njemačkog predsjednika parlamenta e, kad god neko pokaže prstom na nekoga mora računati s time da će se javiti trojica koji će kritizirati njega. Doista smatram da rasprava mora biti diferencirana. E, činjenica je da su države suočene s krizom iz različitih razloga i ta kriza e, je različitog intenziteta. E, možemo govoriti o stranačkoj politici i govoriti tko je bio na vlasti, ali to ne objašnjava situaciju u Irskoj. Sjećam se da je prije 10-15 godina ekonomija u Irskoj e, bila e, svijetli primjer u cijeloj Europi o kojem se uvijek govorilo i kada se govorilo o e, financijskim uslugama. Znamo da je došlo do raspada ovog mjehura puna i došlo je do aktivnosti za spašavanje banaka. Postavlja se pitanje izravne kapitaliziranosti banaka u Irskoj, a u Njemačkoj postoje određeni e, problemi što se tiče prihvaćenosti takvih aktivnosti ne samo u parlamentu nego i u samom stanovništvu. I stoga tu trebamo razlikovati određene stvari. E, postoje, znam, određene predrasude i što se tiče E, reforme koje su provedene u Njemačkoj prije 10-15 godina smatrali su nas bolesnikom u Europi, a danas je situacija potpuno drugačija. Strukturne reforme koje smo proveli u sklopu Agende 2010 e, je zapravo e, predstavljala poveznicu strukturne reforme sa aktualnim događanjima. I stoga E, moramo razlikovati određene stvari kada govorimo o učinkovitosti programa. Da, ja smatram da je trojka pretjerala na nekim mjestima što se tiče konsolidiranja proračuna. Treba naglasak staviti i na područje rasta. E, međutim, to ne znači da nacionalni parlamenti mogu biti oslobođeni svoje vlastite odgovornosti da provode strukturne reforme. Moramo uspostaviti novu ravnotežu u ovoj raspravi jer polariziranje e, nam ne nosi nikakvu korist. E, moramo e, biti svjesni toga da određeni procesi dovode do većih šteta nego koristi u svim državama članicama. Hvala. Zahvaljujem. A sada gospodin Zaura iz Španjolskog parlamenta. Izvolite. Eh, Hvala vam. Ja također zagovaram raspravu koja bi bila otvorenija prema suradnji. Nemojmo zaboraviti da smo spasili euro u vrlo ekstremnim slučajevima kroz gospodarski rast. Prema stavu većine analitičara čeka nas dugačak period gospodarske stagnacije u Europskoj uniji i to me strašno zabrinjava. Osim toga zabrinjava me i velika patnja velikog broja naših građana i naših obitelji, te činjenica da je budućnost europskog projekta dovedena pod upitnik. Zato mislim da moramo jako dobro proučiti i naučiti iz grešaka e, proteklih godina i Europska unija, ali i mi u nacionalnim parlamentima. U mojoj državi situacija još uvijek nije stabilna, e, krediti još uvijek padaju, nezaposlenost i dalje raste uništavaju se tvrtke, a gospodarski rast e, većina obitelji ne osjeća. I dakle, posljedica je da se javni deficit ne stabilizira i ne stabilizira se javni dug. Dat ću vam neki, jedan podatak. U ovih proteklih nekoliko godina javni dug je porastao za 22,9% BDP-a i idemo prema 100% BDP-a i to ćemo ostvariti za nekoliko mjeseci. I zato ponavljam, jako je važno naučiti iz grešaka počinjenih u prošlosti. Monetarna politika, da, mora biti aktivna, ali fiskalna politika i to posebice u onim zemljama koje, gdje je potrebna. Politika gospodarske stabilnosti i proračunske stabilnosti, da, također, ali na razuman i stabilan način. Ne smijemo zaboraviti da strukturne reforme ne smiju zaboraviti u kojoj se zemlji provode. Ne smiju zaboraviti gospodarski ciklus u kojem se provode. Isto tako ne smijemo zaboraviti da moramo brzo odvojiti rizik od e, suverenog duga te bankarski rizik. I zbog toga je jako važno imati na umu nejednakosti ne samo kao etičko i moralno pitanje, već kao ključni čimbenik. Stoga mislim da je potrebno e, potaknuti suradnju između zemalja sjevera i zemalja juga, zemalja vjerovnika i zemalja e, dužnika. Hvala vam. Hvala. Kolega Feneka iz Maltaškog parlamenta, izvolite, na engleskom. Hvala moram reći da nakon što sam čuo toliko govornika, iako je važno razgovarati o demokratskom legitimitetu i trojci, moramo isto tako razgovarati o odgovornosti i nepošteno je da svaljujemo krivicu za probleme u Europi, visoku nezaposlenost, poteškoće u brojnim zemljama članicama koje su morale provesti ove teške probleme sve to svaliti na trojku i njihove odluke. Pro, ti su problemi postojali zbog legitimno odabranih vlada, članova parlamenta, koji su, dok su vremena bila dobra, odlučili dati brojne povlastice svojim građanima, eh, davati visoke mirovine, visoke plaće i to je sve stvorilo ogromne probleme s dugom. I kada je došla kriza, Europa se s time više nije mogla nositi. I stoga smo počeli razgovarati o pitanjima solidarnosti. Stoga mislim da nije pošteno da kirurgu, da optužimo kirurga da je on kriv što e, pacijenta boli dok kirurg operira. I stoga je vrlo teško shvatiti kako možemo e, imati trojku koja će raditi prema metodi zajednice dok brod tone u tom trenutku su nam potrebni tehnički stručnjaci koji će nam dati tehnička i stručna mišljenja o tome kako riješiti problem. I moram reći da svaka zemlja koja je prošla kroz taj program odluke trojke nisu bile nametnute direktno, već su te odluke morale proći kroz nacionalne parlamente. I parlamenti su morali odobriti te odluke i prijedloge koje je predložila trojka kako bi se omogućilo financiranje od drugih zemalja članica kao pomoć gospodarstvima u zemljama s poteškoćama. Tako da moramo malo bolje razmisliti o tome na koga ćemo svaliti krivicu i moramo isto tako shvatiti da svako od nas ima svoje odgovornosti. Gospodin Rosati. Gospodin Rosati iz Poljske. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. E, Prethodni govornik zapravo rekao je upravo ono što sam ja želio reći. Ne smijemo mijenjati e, miješati stručne i političke aspekte ovog problema. Trojka nije demokratska institucija u tradicionalnom smislu te riječi. Radi se o tehnokratskom tijelu, čiji je zadatak jednostavno e, obaviti e, stručnu procjenu situacije i predložiti rješenja. Ne radi se o demokratskom tijelu u tradicionalnom smislu te riječi na politički i demokratski izabranim tijelima kao što su vlade i parlamenti jeste da donesu odluku E, ne znam možemo li prepustiti parlamentima da dogovaraju stručne pojedinosti e, programa ekonomske prilagodbe. Programi ekonomske prilagodbe moraju uzeti u obzir e, koliko je rentabilno provoditi određene dijelove programa ili ne ili slično. Naravno, stručnjaci mogu pogriješiti, to znamo Imamo mnogo iskustva sa Međunarodnim monetarnim fondom i znamo da je Međunarodni monetarni fond u svojim aktivnostima u većem broju zemalja u prošlosti počinio određene greške. I sada zaista znamo da fiskalni multiplikatori u vrijeme recesije su zapravo viši nego što smo ranije očekivali da će biti. Međutim, usprkos tome, mislim da prijedlog da metoda zajednice bi nam omogućila da izbjegnemo te greške i da bi nam omogućila da bolje razumijemo situaciju, mnogo unaprijed jednostavno nije realistična. Hvala. Hvala lijepa. A sada gospodin Presedo iz Europskog parlamenta. Hvala lijepa. Želio bih za početak reći da sam uvjeren da su nam dva izvjestitelja predstavila kvalitetno izvješće. Jedini način da izvučemo pouke iz krize jeste da ojačamo parlamentarni aspekt ekonomskog upravljanja i da to učinimo i na razini nacionalnih parlamenta kao i na razini Europskog parlamenta. Moramo uzeti u obzir činjenicu da je trojka dio e, odgovora na krizu, ali kriza je imala tri faze. Prevencija, krize e, jest faza u kojoj smo primijetili da postoji određene manjkavosti na razini kontrole i u Europskoj uniji i na nacionalnoj razini. Vidjeli smo također da nije bilo dovoljno koordinacije. Mogli smo vidjeti da je jednostavno nedostajalo demokracije na europskoj razini i to je dovelo do e, negativnog razvoja događaja u zemljama koje su imale visoku stopu zaduženosti došlo je do negativnog razvoja situacije. Vjerovnici koji su bili iz drugih zemalja imali su povjerenja u te zemlje, a u vrijeme krize nismo jednostavno mogli prebaciti odgovornost samo na jednu stranu, zato što e, su greške uvijek e, nešto što e, je rezultat jedne i druge strane. Kada govorimo o ekonomskom upravljanju, nemojmo zaboraviti na procjenu rizika. Nakon faze prevencije, kada je došla stvarna faza krize, imali smo situaciju u kojoj su odluke donošene na međuvladinoj razini. Međutim, nije nužno da se takav pristup nastavi u budućnosti. Mislim da trebamo učinkovitije instrumente, ne možemo samo e, ići sporo, zavlačiti, nametati uvjete. E, i e, to uvjetovati povlasticama. Moramo se e, pobrinuti da ESM postane adekvatni europski instrument i naravno moramo gledati europsku perspektivu, ojačati ulogu Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Također moramo ojačati, ponavljam, ulogu nacionalnih parlamenta zato što oni moraju imati nekakvu vrstu kontrole nad onime što radi i E, vijeće, a e, Europski parlament trebao bi imati nekakvu kontrolu nad onime što radi Europska komisija. Programi e, ekonomske prilagodbe moraju također biti posmatrani kao stabilizacijski instrumenti u eurozoni. Oni bi trebali biti namijenjeni zemljama koje su u problemima i mora postojati nekakva mjera praćenja njihove provedbe. Europska središnja banka oduvijek je govorila da će njezina monetarna politika zajamčiti uspjeh programa ekonomske prilagodbe. Pozvan je i Međunarodni monetarni fond kako bi se jamčila multilateralna pomoć, ali mislim da u budućnosti trebamo e, vidjeti i kakva će biti nova uloga i komisije i parlamenta. Ne smijemo odustati od potpore MMF-a. I na kraju još jedan element koji je izuzetno važan. E, to je treća faza, to je oporavak. Dakle, imamo prevenciju, e, fazu stabilnosti e, koja treba početi djelovati u trenutku kad nastupi kriza i na kraju oporavak, da budemo sigurni da će nam se ekonomija oporaviti. Hvala lijepa. A sada kolega iz Talijanskog senata iz odbora za proračun. Želio bih govoriti o gospodarskom učinku trojke. Ja dijelim viđenje mnogih govornika koji su govorili prije mene. Mislim da zaista moramo imati stvarno vrednovanje rezultata koji su polučeni. Vidimo da su rezultati mješovite naravi. Moramo napraviti razliku između e, financijskih rezultata i učinka na realno gospodarstvo. Znamo da je multiplikator viši nego što smo očekivali. Faza recesije bila je ozbiljnija nego što smo očekivali. To nije zbog nedostatka fiskalne konsolidacije, zato što, kao što svi znamo, autoritet odnosno tijela svih e, zemalja uključujući i Grčku učinila su više nego što je bilo očekivano. Kolaps BDP-a doveo je do povećanja omjera duga i BDP-a i zemlje su upale u recesijsku zamku. To je dovelo do stvaranja začaranoga kruga. Pitanje koje se postavlja jest je li trojka mogla bolje obaviti posao? Moj odgovor na to pitanje je da. Mislim da moramo priznati dvije velike greške koje su počinjene. Jer ako to ne učinimo, u budućnosti nećemo vidjeti svjetli razvoj događaja. Za početak, kao što su drugi već rekli, Trojka je pogrešno procijenila posljedice fiskalne konsolidacije i smanjenja plasmana kredita precijenila je e, prihode privatnog sektora i učinak izvoza. E, to je pitanje fiskalnog multiplikatora. Trebamo li jednostavno priznati da fiskalni multiplikator nije rješenje kao što je to govorila Europska komisija? već ga treba uzeti s mjerom. To bi bio veliki veliko, to bi bilo veliko poboljšanje. Druga stvar jest da trojka nije e, posvetila dužnu pozornost e, sistemskom učinku i prekograničnom prelijevanju krize, naime usredotočila se na svaku zemlju pojedinačno. Žao mi je što su neki od govornika otišli iz panela, zato što bi ovo bila zanimljiva tema. Ne radi se samo o lijeku koji je prepisan pa koji je imao nus pojave, već se radi o tome da je on bio pogrešno doziran i na pogrešan način. Mislim da to moramo riješiti jer inače u budućnosti ćemo ponavljati ponovno i ponovno iznova i iznova greške koje smo već počinili. Hvala. A sada gospodin zastupnik iz Nacionalne skupštine Francuske. Hvala. Gospodine predsjedatelju, gospođo predsjedateljice, ja bih želio reći da ipak ne treba e, sve gledati crno. Mislim da si možemo čestitati da smo ipak spasili Europu, da smo pomogli zemljama koje su bile u teškoćama, iako zaista možemo žaliti zbog određenih aspekata mjera koje je poduzela trojka. Međutim, vraćam se na ono što je malo prije objašnjeno. Radilo se o tome da je trebalo provesti hitne mjere. I ja mislim da je dobro da smo proveli hitne mjere, a sada slažem se naravno da bi bilo dobro e, razmisliti o dugoročnim posljedicama da bi trebalo e, promisliti o ulozi Europskog parlamenta, e, ulozi nacionalnih parlamenta, procesu savjetovanja. Važno je međutim reći da u cijeloj toj priči postoji zajednička odgovornost država koje su počinile greške i Europske unije koja nije znala e, obaviti odgovarajuće preventivne aktivnosti da se te greške spriječe. Mislim da je važno reći da prvenstveno to treba ispraviti. Treba ispraviti činjenicu da poziv na uzbunu jednostavno nije funkcionirao. On treba funkcionirati. Također treba ojačati kapacitete Eurostata i ulogu Europske komisije tako da ona predviđamo poteškoće do kojih može doći. Također, mislim da ne treba oklijevati kada se radi o članku 13. ugovora mislim da je inicijativa utemeljena na tom članku dobra. Svi govorimo da nacionalni parlamenti i europski parlamenti moraju raditi zajedno. Mislim da je zaista loše što na sastanku u Vilnije su u konačnici nismo ostvarili napredak vezano uz osnivanje zajedničkog odbora. Želim također reći da mi se E, primjena metode zajednice e, vezano uz ESM ne čini dobrim korakom i mislim također da treba i tekako obratiti pozornost na zadaće kontrole koju imaju parlamenti. Vrlo je važno vidjeti kakvi se krediti daju zemljama koji su u teškoćama. To je ono na što treba obratiti pozornost. I još jedna stvar naravno koju treba uzeti u obzir e, jest eurofobija i pokreti koji dovode do nje, koji se više jačaju, ne samo u zemljama koje su u teškoćama, već i u onima koje pružaju pomoć. Smatram da e, parlamentarna kontrola mora funkcionirati u obje kategorije zemalja. Mislim da je važno, to je moje zaključno mišljenje, pronaći odgovarajuću ravnotežu između podrške rastu i politike proračunske sanacije kako bi se smanjila zaduženost privatnog sektora. E, Međunarodni monetarni fond je e, rekao da je najveća kočnica rastu upravo zaduženost privatnog sektora. Hvala. Hvala. A sada gospođa Pervonš Berez, predsjednica odbora za socijalna pitanja Europskog parlamenta. Hvala gospodine predsjedatelju, gospodo izvjestitelji. Žao mi je što je Otmar otišao, a ne, tu je, onda je sve u redu. E, govorili ste dosta kritički kada je kolega iz Španjolske govorio o Španjolskoj, ali imajmo na umu da se ne radi ovdje samo o Španjolskoj. Prije krize Španjolska je bila jedan od svjetlih primjera e, koji su dobro primjenjivali te famozne kriterije iz Maastrichta. Mislim da je izuzetno važno da e, je potpredsjednik Otmar ovdje s nama iako je Europska unija prema njegovoj procjeni jedan od najdemokratskijih prostora u svijetu, to ne znači da time moramo biti zadovoljni. To ne znači da nam više ne prijete nikakvi problemi. E, ne možemo dozvoliti da se programi e, gospodarske prilagodbe oformljuju i da se o njima odlučuje unutar samo jednog tijela bez demokratske kontrole. Što se pak tiče pitanja trojke, željela bih skrenuti pozornost na dva aspekta koja mi se čine podcijenjenima tijekom jutrošnje rasprave. Prvo, zemlje koje su obavljale strukturne reforme u dobrim uvjetima su zemlje u kojima je pitanje socijalnog dijaloga u samoj srži cijele priče. Kada trojka stupa na scenu, trojka jednostavno zanemaruje socijalni dijalog. I to zapravo znači da ona iznova ponavlja istu grešku. Na primjer, trojka u Grčkoj e, radila je na taj način i mora imati na umu da nešto što je uspjelo u jednoj zemlji ne mora nužno uspjeti u drugoj. Upravo zato važno je pozvati na određeno poštivanje mjerila, takozvani peer review ili e, učenje iz iskustva. Druga stvar koju želim reći jest da ako uzmemo primjer Irske koja je uspjela pod vodstvom trojke, moramo imati na umu sljedeće. Vrlo često zemlje koje su pod trojkom, ali one koje nisu u programu trojke, konkretno na primjer Latvija, nalaze se u situaciji e, da su bile e, zapravo pod prijetnjom da ih napuste njihove mladi i to je vrlo velika prijetnja njihovoj gospodarskoj situaciji. A sada kolega iz talijanskog e, parlamenta, izvolite. Hvala vam. Danas se moramo vratiti na temu ove rasprave, a to je demokratski legitimitet programa prilagodbe. Umjesto da govorimo o demokratskom legitimitetu, smatram da bismo trebali govoriti o jednom potpuno nelegitimnom aktu koji je eto usvojen na demokratski način. Govorim o fiskalnom ugovoru. E, u svojem članku 3 Fiskalni ugovor je uveo jačanje e, proračunskih parametara na način da su ograničeni oni koji su već usvojeni i predviđeni ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Stoga u ovom trenutku moramo se zapitati i reći europskim građanima tko odlučuje ako ne zemlje članice. Ako je bilo moguće zaobići ugovor na kojem se temelji Europska unija, od strane nekoliko zemalja ili od strane trojka, trojke, nije li to dovelo u opasnost demokraciju naše unije i nije li to stvorilo presedan zato što ovdje se svi slažemo i mislim da su svi rekli da štete koji je stvorio fiskalni ugovor u različitim zemljama članicama su više nego očiti. Nezaposlenost neprestano raste, pristup kreditima od strane poduzetnika je dalje otužen, otežan i fenomen recesije se vidi u gotovo svim zemljama članicama Europske unije. Sada, ako su efekti ti koje sam upravo naveo, protokol broj 12 ugovora o funkcioniranju Europske unije je potpuno proturječan članku 3 fiskalnog ugovora. Stoga, gospodo, zapitajmo se, koji je demokratski legitimitet tog akta. I trebali bismo usvojiti klauzulu po kojoj sve zemlje koje su potpisnice tog ugovora da mogu iskoristiti tu klauzulu dakle o iznimci. Hvala. U ime Europskog parlamenta, gospodin Risuzas. E, Mislim da je važan element ono što zapravo traži Europski parlament, a to je da svaka proračunska prilagodba bude prilagođena situaciji da se greške isprave a to se treba učiniti u procesu dijaloga sa civilnim društvom. Ne možemo sve prepustiti vladi i parlamentu. Svaka politika e, pri svojoj provedbi treba biti vrednovana. Vrlo je važno izdvojiti greške kako bi se one mogle ispraviti. E, pet ili šest godina nakon krize vrlo je važno e, procijeniti situaciju i učinak poduzetih mjera na zapošljavanje, na gospodarstvo u cjelini, na produktivnost. Ako nastavimo činiti greške i donositi pogrešne odluke, onda ćemo budućim generacijama ostaviti da procjenjuju situaciju, a to bi bila greška. Počeli smo polako smanjivati deficit, ali razina zaduženosti još uvijek je ogromna, nezaposlenost je vrlo visoka, a da ne govorimo o stopama nezaposlenosti mladih. Visok je postotak onih koji nemaju nikakvog zdravstvenog ili mirovinskog osiguranja. Imamo veliki broj ljudi koji uopće nemaju pristup zdravstvenom sustavu. Lijepo je da smo realizirali naše proračunske ciljeve, iako i to nije uvijek slučaj, ali socijalno gledano ova politika je potpuna propast. Što se pak tiče metode zajednice, možemo reći da bismo prvih šest mjeseci ili godinu dana mogli procjenjivati kakva je situacija e, bila, kakav je bio učinak mjera u krizi, koji su strukturni problemi. Ali nemojmo zaboraviti da danas e, moramo koristiti metodu zajednice zato što je trojka privremeni mehanizam. E, treba priznati da je politika socijalno neuspjela, ali instrumenti koji su se koristili poput proračunskog multiplikatora i eventualne negativne posljedice prilično su daleko od našeg cilja. Meni se čini da moramo e, prestati s trojkom i treba stvoriti institucije koje su u stanju suočiti se s krizom, ali i upozoriti nas na dolazak krize. Važno je da imamo na terenu politiku koja je kompatibilna sa strategijom e, Europa 2020, inovacijom, istraživanjem, dijalogom sa socijalnim partnerima. Za 5-6 godina ne možemo nastaviti sa ovakvom istom politikom. Hvala. Sada riječima gospođa Montagua. Marijana Montagua iz Portugalskog parlamenta. Hvala lijepa. Nekoliko napomena što se tiče rasprave koju danas vodimo, a s posebnim naglasom na Portugal. Rečeno je danas da je Portugal imao strukturne probleme i prije same krize i što se tiče strukture proizvodnje. E, praktički smo izgubili 60% BDP-a. Dugo vremena imali smo nižu stopu zaduženosti od Njemačke i malu novu zaduženost nižu od 3% i nisku razinu nezaposlenosti. Međutim, zbog krize situacija se u potpunosti promijenila nezaposlenost je došla na razinu od 12%. E, što se tiče e, stope zaduženosti, ona je iznimno visoka. Sada smo uspjeli e, stvoriti situaciju u kojoj djeluju tri institucije koje nisu demokratski izabrane, a koje su izabrane da provode e, program štednje, a e, nisu izabrane i nemaju legitimitet e, parlamenta. i to predstavlja jedan ogroman problem eh, što se tiče ovog programa, budući da oni koji ga provode nemaju demokratski legitimitet. Eh, što se tiče programa prilagodbe, to čak nije ni u skladu sa ustavom, a drugi problem je problem eh, tehničke prirode. Program koji je izradio MMF i Trojka zapravo počiva na potpuno neispravnim ekonomskim pokazateljima. E, sve ekonomske prognoze se moraju mijenjati svaka tri mjeseca, uopće ne odgovaraju stvarnom razvoju događaja. Niti jedna od prognoza se nije ostvarila. Dakle, taj program e, nije dobro osmišljen. Treći problem povezan je s rezultatima ovih e, programa. Niti jedna od mjera za suzbijanje deficita nije ostvarila očekivane rezultate. Što se tiče usporedbe između 2010. i 2012. E, stopa zaduženosti ostvarila je enorman rast u zadnjih nekoliko godina, a i e, što se tiče kretanja e, BDP-a, što se tiče nezaposlenosti i osim toga što se tiče zaposlenih, sve više njih potpada u skupinu ispod razine siromaštva, ali zato imamo i milijunaša. E, imamo manji broj stanovnika, a pola milijuna nezaposlenih a e, sada je to 5 milijuna. To je doista iznimna situacija i doista e, mi je neobično kada čujem da netko tvrdi da je aktivnost trojke bila uspješna. Kod nas je situacija još gora nego što je bila i stoga želimo jasno dati do znanja da moramo raditi u korist građana. A sada gospođa Pereira u ime Europskog parlamenta. Hvala lijepa. E, meni se čini da je ova rasprava iznimno korisna. E, na početku bih željela reći da je jako važno da e, razumijemo i da se usuglasimo da je e, uvođenje zajedničke valute nešto što zahtjeva puno više od pakta za stabilnost i rast. Dolazi do divergencije unutar gospodarstava zbog zajedničke valute, a to je pitanje kojim se moramo baviti na kraju ove krize. Kada se pojavila kriza nismo imali odgovarajuće mehanizme za suočavanje s krizom, a pri kraju ovog razdoblja moramo e, raditi na pronalasku odgovarajućeg rješenja koje je povezano sa zajedničkom valutom. I to je ona ključna poruka koju želim e, iznijeti. Moramo osigurati e, dobru bankarsku uniju, ne bilo kakvu, ali naravno moramo se isto tako baviti i pitanjima proračuna koji ćemo osigurati i koje ćemo anticikličke mjere uspostaviti kada se pojavi sljedeća kriza. E SM nije dovoljan jer je ostvaren na međuvladinoj razini. Moramo osigurati da ECB ima odgovarajuće nadležnosti za suočavanje s krizom. Ako pogledamo situaciju sa Fedom koji se bavi samo kontrolom inflacije, kada dođe do deflacije, E, možemo vidjeti što radi Fed što se tiče zapošljavanja i rasta i moramo proučavati druge elemente koji su potrebni za stabiliziranje državnog duga i vidjeti postoji li neki mehanizam koji bi mogao ostvariti značajne rezultate, a osim toga E, trebamo li e, uspostaviti određenu garanciju za temeljna prava kada se dogodi da određena država mora provoditi mjere prilagodbe koje se nameću ljudima i koje im nameću opterećenja koja nisu opravdana u demokratskoj Europi, kao što je nepostojanje zdravstvenog sustava, nepostojanje obrazovnog sustava i e, ogromni problemi što se tiče siromaštva. Općenito gledano, e, zapravo se bavimo tehničkim pitanjima iz preporuka e, socijalnim pitanjima, e, povećanjem zaduženosti, recesijom, 25% rasta, 8%, sve su to pitanja kojima se moramo baviti. A osim toga i privatizacijom koja se nameće u tim državama pod vrlo, vrlo lošim okolnostima. Privatizacija osnovnih sektora kao što je energetika, telekomunikacije, banke, osiguranje, poštanske usluge. Sve to imat će daleko sežne posljedice e, što se tiče strateških ulaganja. Potrebno je e, razmišljati o ovim pitanjima i vidjeti vidjeti koje rezultate možemo ostvariti. Ispričavam se što sam prekoračila predviđeno vrijeme. Hvala. E, hvala. E, gospodin Keković iz Hrvatskog parlamenta. Gospodin Gjurković. Thank you, Mr. Chairman. Poštovani gospodine predsjedniče, zahvaljujem na ovoj konferenciji, a sada ću govoriti na hrvatskom. Rasprava jasno ukazuje da za napredak i rješavanje problema i makroekonomsku stabilnost odgovornost imamo svi. Za bolju učinkovitost mjera, za realnost i njihovu kvalitetniju implementaciju, komunikacija sa nacionalnim parlamentima treba biti na vrhu prioriteta ekonomske prilagodbe koje se provode za razvoj i zapošljavanje ne mogu uspjeti bez realnog sektora. raspravljali smo o ekonomskoj monetarnoj uniji fiskalnoj konsolidaciji makroekonomskim izazovima demokratskom legitimitetu nismo toliko raspravljali o učinkovitosti i nismo dobili određene odgovore o rezultatima te učinkovitosti koja je ključna da bi mogli raditi dalje analize i daljnje planove. Ključno za naš cilj i uspjeh i zadovoljstvo naših građana u biti je realni sektor. Pitam se da li smo zaboravili na javno i privatno partnerstvo sa realnim sektorom. On je i danas jedna od zadnjih tema ove konferencije, a realni sektor taj koji nas jedini može izvući iz krize može realizirati zapošljavanje može postići rast bruto proizvoda. Jesmo li se previše posvetili bankarskoj uniji i spašavanju banaka dok realni sektor nije u stanju sam iznijeti sve probleme. Imamo li dovoljno učinkovitih mjera za realni sektor? Da li smo sve učinili sa Europskom investicijskom bankom i nacionalnim investicijskim državnim bankama da budu prava potpora realnom sektoru. Hvala. Ευχαριστούμε. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Μπέλα Μπαλτακίνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Grazzi Sur President, fil-fatt ġna nixtieq nagħmel ukoll referenza għall Independent Annual Growth Survey tal-2013-2014 fejn intqal li l-miżuri ta' austerità fallew u li dan il-falliment kien ta' Hvala lijepa. E, što se tiče e, situacije kod nas, ustanovili smo 2013. da mjere nisu učinkovite. A gdje se danas nalazimo? E, mi na posljedku zastupamo svoje građane, a što se tiče mjera štednje, one traže žrtve nezaposlenost, nesigurni uvjeti rada, ugroženost ljudskih prava i prava radnika. Ponovno ćemo se suočiti e, sa problemom siromaštva u velikim razmjerima. Došlo je osim toga do netolerantnosti i ekstremizma. E, mi smo na ovom kontinentu smatrali da smo to iskorijenili nakon drugog svjetskog rata, a čini mi se da ove mjere štednje doista za sobom e, ostavljaju velike posljedice koje osjećaju svi naši građani dolazi do odljeva mozgova koji je nezapamćen, a e, mlađe generacije ne vide Europu kao rješenje, a žele bolju budućnost e, ili u svojoj zemlji ili negdje drugdje izvan Europe. E, želim spomenuti Keynesa koji je rekao da kako bismo prevladali nezaposlenost u vrijeme velike depresije bilo je potrebno ne samo poduzimati mjere štednje, nego država mora osigurati i uvjete za ponovni rast i razvoj. Znamo da sve više dolazi do nesigurnih uvjeta rada na radnom mjestu. Ljudi su prisiljeni prihvaćati takve uvjete rada, to neće dovesti do ekonomskog rasta. I što onda učiniti? Moramo prevladati veliku birokraciju i implikacije Vidimo da je došlo osim toga vrijeme da damo novi poticaj stanovništvu e, i pokažemo da se europsko gospodarstvo može oporaviti, da postoje državni programi koji su povezani s privatnim sektorom. To može biti jedno od rješenja e, koje može osigurati bolji životni standard za naše građane. Hvala poštovani kolege. Čini mi se da je ovo bila vrlo korisna i plodna rasprava i iako postoje neminovno razlike što se tiče stajališta, to ni ne može biti drugačije budući da E, postoje razna i postupovna pitanja, sadržana pitanja, pitanja metodologije, razlike između e, međuvladinih metoda i metode zajednice i pitanja što zapravo mislimo pod e, demokratskim legitimitetom u Europskoj uniji. Unatoč svim tim razlikama smatram eh, da je očito da postoji konsenzus oko dvije stvari. Kao prvo, odluke Europskog parlamenta da izradi ovaj izvještaj, to je bila ispravna odluka i valjana odluka, jer je na posljedku dovela do javne rasprave o eh, proceduri i o ulozi i aktivnostima trojke onako kako je vide europski građani a i što se tiče odluka koje se donose iza zatvorenih vrata što u konačnici e, dovodi u pitanje onu potrebu e, da se preuzme odgovornost na određenim aktivnostima. E, drugo pitanje je kvaliteta rasprave koja se može ostvariti u nacionalnim parlamentima i u Europskom parlamentu, a u okviru europskog semestra. Smatram da je to zaključak koji obje strane trebaju e, braniti, stati u njezinu obranu i od strane nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. Zahvaljujem svim govornicima. E, kao prvo zahvaljujem su predsjedatelju, e, potpredsjedatelju e, parlamenta gospodinu Memerakisu, zahvaljujem i predsjedniku Bundestaga gospodinu Norbertu Lamertu, Dominiku Hanninganu koji je predsjednik e, od odbora za europske poslove Irskog parlamenta i zahvaljujem dvojici su izvjestitelja Otmaru Karasu ili Mogonču. Gonču i svima vama na vašem doprinosu. Odmah ćemo, budući da kasnimo u odnosu na program, prijeći na sljedeću točku zasjedanja, čija je tema promicanje rasta i zapošljavanja u Europi. E, dajem riječ gospodinu Domadopulusu, koji je predsjednik ekonomskog odbora e, Grčkog parlamenta. E, pozivam kolegu da mi se pridruži kako bismo zajedno predsjedavali ovim dijelom. E, prelazimo na sljedeći dio plenarnog zasjedanja, promicanje rasta i zapošljavanja u Europi kroz financiranje realne ekonomije. E, veliko mi je zadovoljstvo što e, mogu pozdraviti bivšeg kolegu i prijatelja gospodina Eduarda Siklunu koji je sada predsjednik odbora guvernera Europske investicijske banke. Dajem riječ eh, Edvardu. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Poštovani kolege iz Europskog parlamenta, eh, poštovani zastupnici iz nacionalnih eh, parlamenta. Kao što ste čuli, sve više smo uvjereni da je Europa izašla iz ove krize E, državne krize. Međutim, Europa je još uvijek e, daleko od punog oporavka i još uvijek e, je suočena sa nekim velikim izazovima. Jedan od njih je veliko usporavanje što se tiče investicija. Globalna financijska kriza dovela je do propasti financija unutar Europe i možemo vidjeti da je razina investicija još uvijek 20% ispod one razine koja je bila 2008. a to je upravo zbog e, pada privatnih investicija. U većini e, država Europske unije razina investicija je e, pala za nekih 40% i još uvijek ne postoje naznake oporavka. Ova duga Eh, investicijska kriza eh, stavlja velika opterećenja na Europu što se tiče rasta i zapošljavanja eh, a to će se nastaviti u narednim godinama. Prema jednoj procjeni investicije iz 2008. do 2012. odnosno taj gubitak investicije košta će ovaj kontinent 540 milijardi gubitka povrata na investicije do 2020. Ovakav će se trend nastaviti Podjednako velik razlog za zabrinutost je visoka razina nezaposlenosti u mnogim državama članicama, posebno na jugu, a to dovodi do strukturnih problema što se tiče demokratskih kretanja koja dalje smanjuju mogućnosti e, proizvodnje u tim zemljama. Potrebno je bolje razumjeti krizu kako bismo mogli pronaći odgovarajuće odgovore. Sjećam se vremena kada sam bio zastupnik u Europskom parlamentu, moji kolege i ja u ekonomskom odboru Inzistirali smo na pronalasku odgovora na ovo pitanje od Europske investicijske banke. U središtu e, krize su određene strukturne neravnoteže. Kao što svi znamo, u nekim zemljama E, došlo je do neodrživog rasta zaduženosti i na domaćem i vanjskim tržištima. To je dovelo do prekomjernog povećanja potrošnje i prekomjernih investicija u određenim sektorima kao što je posebice sektor nekretnina. E, sada trpimo posljedice tog prekomjernog ulaganja. Povratak na održivu razinu ulaganja zahtjeva strukturne reforme i investicije kako bismo premjestili resurse na proizvodnije sektore. I zato e, je velika prednost to što imamo instrument kao što je Europska investicijska banka koja može poduzimati intervencije u smislu olakšanja financiranja i promicanja investicija. Uz pomoć Europske investicijske banke možemo ukloniti prepreke što se tiče preraspodjele resursa. E, ne samo što se tiče onih zemalja koje su najteže zahvaćene krizom, nego u cijeloj Europi. Zašto e, su intervencije tako važne? E, kao primjer, naučili smo da privatni sektor kao cjelina nije ograničen nedostatkom financijskih sredstava. U prosjeku nefinancijske e, korporacije nisu preopterećene zaduženošću, zapravo su povećale svoju uštedu i postale neto zajmodavatelji, posebno državama. Kada pogledamo globalno gospodarstvo i prognozu za eurozonu, vidimo da su direktori zauzeli stav da čekaju što će se dogoditi da se riješi neizvjesnost. U takvom okruženju potpuno je jasno e, da opredjeljenost za integritet eurozone i napredak prijedloga u odnosu na bankarsku uniju nije nešto što bi moglo ostvariti puno što se tiče ublažavanja nesigurnosti i e, smanjenja i uklanjanja uskih grla tamo gdje postoje. Međutim, e, moramo biti svjesni toga da treba vrijeme za ove promjene. U ovom trenutku e, postoji potreba za e, javnim intervencijama u onim područjima gdje postoje ograničenja što se tiče investicija. I e, to je područje gdje Europska investicijska banka ima ključnu ulogu tijekom ove krize. Jedan segment privatnog sektora koji je uvelike zahvaćen krizom i ograničenjem financiranja je sektor malih i srednjih poduzeća a posebno u onim zemljama koje su najteže pogođene krizom. Rasipkanost europskih financijskih tržišta e, dovela je do ograničenja prekograničnog financiranja zbog čega je veća usredotočenost na domaće financiranje a onda su došle do izražaja nacionalne razlike kada govorimo o troškovima zaduživanja čak i unutar eurozone. to je najviše pogodilo mala i srednja poduzeća zato što ona ovise o pristupu bankarskim kreditima zato je jako važno premostiti nedostatak e, financijskih sredstava i kredita za mala i srednja poduzeća, budući da ona imaju ključnu ulogu što se tiče otvaranja novih radnih mjesta, poticanja inovacija. Europska investicijska banka pokušava smanjiti e, probleme u financiranju na različite načine. Unapređenje sustava što se tiče posrednika, prenošenje prednosti e, koje, zahvaljujući financiranju, mogu imati mala i srednja poduzeća. Od Eh, početka krize kreditiranje malih i srednjih poduzeća poraslo je za 50% sa 12 na 18,5 milijardi eura 2013. Istodobno, Europski investicijski fond, podružnica Europske investicijske banke, potpisao je garancije za dodatne 2 milijarde eura. IEF je izradio pilot na malom tržištu Malti e, sa izvrsnim rezultatima. Preraspodjela kredita je u potpunosti funkcionirala. E, sudjelovalo je 500 malih i srednjih poduzeća e, za koje je osiguran kolateral. Malteška vlada je uz pomoć Europskog investicijskog fonda organizirala dodatni program u kolovozu prošle godine kako bi osigurala kreditnu pomoć za mala i srednja poduzeća, njih 100. Što se tiče integracije europskog financijskog tržišta, E, vjerojatno e, će postojati još veći problemi što se tiče e, pristupa kreditima u bliskoj budućnosti. Međutim, osiguranje dovoljne količine kredita za mala i srednja poduzeća predstavlja samo jedan element. Banke nisu u stanju odgovarajuće obnašati svoju ulogu i zato Europski investicijski fond e, mora raditi na stvaranju uvjeta u kojima će e, pristup kapitalu biti lakši, primjerice putem e, projektnih obveznica i sekuritizacije. Potrebno je provoditi inicijative kako bi se smanjili rizici za mala i srednja poduzeća i kako bismo privukli izvan europske izvore sredstava. E, postoji nešto što je potpuno jasno. Nezaposlenost e, će i nadalje ostati jedan od najvećih izazova Europske unije, e, posebno u onim državama koje su zahvaćene dubokom recesijom. Čak i kada se pojave prvi znaci oporavka, možemo očekivati određenu rigidnost unatoč naporima u zemljama e, u kojima e, su investicije daleko ispod e, razine koja je postojala u prošlosti, aktivnosti Europske investicijske banke iznimno su važne. Istodobno, strukturne promjene zahtijevaju ponovno osposobljavanje za nove izazove E, pokrenuli smo programe kako bismo se suočili sa izazovima, kako bismo ulagali u odgovarajuće kvalifikacije i osigurali rast i zapošljavanje, a cilj su investicije za promicanje obrazovanja, osposobljavanja e, i zapošljavanja mladih ljudi. E, Razvoj infrastrukture ključni je prioritet, uključujući aktivnosti što se tiče suzbijanja klimatskih promjena, transeuropske mreže. Razvoj infrastrukture od ključnog je značaja i za oporavak i za dugoročno blagostanje Europske unije, koje se može ostvariti kroz dublje integracije. Reagirali smo na investicije u infrastrukturu sa više od 7,5 milijardi između 2012. i 2013. Tu postoji prostor za daljnji razvoj alternativnih izvora financiranja. E, projektne obveznice i e, savjeti što se tiče bolje e, boljih struktura za javno-privatno partnerstvo i ulaganje u financijsku polugu u mnogim državama članicama. E, proizvodi kao što su e, garancije, subordinirani krediti i vlastiti kapital također predstavljaju nešto e, što ćemo podržavati u sklopu našeg instrumenta Osigurat ćemo e, financijsku pologu i djelovati kao katalizator za financije na način da ćemo nuditi privlačne e, stope za države članice koje su suočene s visokim troškom zaduživanja. Pomoći ćemo smanjenju državnog duga i e, nedostatka financijskih sredstava. Ova kriza pokrenula je jedan e, proces bitnih strukturnih promjena u brojnim industrijskim granama koje su vrlo važne za Europsku uniju. E, to se često povezuje sa socijalnim poteškoćama, međutim predstavlja i šansu za kvantni skok što se tiče produktivnosti i inovativnosti. E, to će imati dugoročni učinak na blagostanje u Europi. Pristup financijskim sredstvima Ključno je ograničenje što se tiče inovacija, unapređenja tehnologije i prevladavanja krize. Stoga je Europska investicijska banka povećala razinu kreditiranja u ova područja za skoro 70%, od 9,3% na 15,6 milijardi prošle godine. E, ove investicije u europske tvrtke vrlo su važne kako bismo e, poticali e, gospodarski rast u ovim područjima. Zaključno, Europska investicijska banka dala je značajan doprinos što se tiče europske reakcije na krizu e, putem anticikličkih mjera. 2013. povećali smo razinu kreditiranja za više od 40% i plasirali cijeli niz novih proizvoda. Nastavit ćemo sa istim ambicioznim ciljevima ove i sljedeće godine. E, siguran sam da će to pomoći u provedbi reformi na nacionalnoj i europskoj razini, a na taj način možemo ponovno izgraditi još snažniju Europu koja će izaći iz ove krize. Zahvaljujem na strpljenju. Um, Edward. Hvala Edward. Sada otvaram raspravu. Imate priliku da se javiti za riječ i dopustite mi da možete postaviti pitanja našem govorniku, gospodinu Skikljuni. Ispunite e, kartice koje imate na vašim stolovima i pošaljite nama ako želite govoriti. Sada predam riječ svom kolegi, gospodinu Dermazopolosu. On je predsjednik odbora za gospodarstvo u Grčkom parlamentu. I on će koordinirati nastavak ove rasprave. Hvala, gospođo Podimata. Hvala, gospođo Podimata. Gospodin Pablo Zaba. Hvala vam u potpunosti se slažem s onim što je rekao naš dragi prijatelj gospodinski Kluna. Ja također vjerujem da je došao kraj krizi suverenog duga, da postoje pozitivni znakovi koji nam dopuštaju da budemo optimistični e, kad razmišljamo o gospodarskim okolnostima, te da se možemo nadati rastu i stvaranju radnih mjesta tim više što e, smo sada u trenutku pred izborima i građani će od nas tražiti konkretne rezultate. No, moramo razgovarati o ključnim pitanjima. Prvo su reforme. E, one države koje ih već provode neka nastave, a ostale države koje polako ulaze u postupak reformi koji je toliko potreban, da im se da još veći zamah no prema mom mišljenju još uvijek je pred nama jedan vrlo važan zadatak, a to je da, kredit dođe, da krediti dođu do malih i srednjih poduzeća i to u uvjetima, u, u istim uvjetima u svim zemljama eurozone. Ne mogu se mali i srednja poduzeća financirati prema njihovom e, geografskom položaju, već prema gospodarskoj situaciji. I dokle god kredit e, za male i srednja poduzeća bude padao, teško ćemo ostvariti gospodarski rast i oporavak te otvaranje novih radnih mjesta. U Španjolskoj samo u studenom krediti malim i srednjim poduzećima je ponovno pao za 11%. Mislim da sada postavljamo temelje za rješavanje ovog problema Bankarska unija će nesumnjivo pomoći financijskim tržištima i sigurno će pomoći da zajmovi dođu do malih i srednjih poduzeća. No, te rezultate možemo očekivati srednjeročno i dugoročno. Kratkoročno moramo brzo djelovati i prema mom mišljenju dva čimbenika koja su vrlo važna u rješavanju tog problema su Europska investicijska banka koja mora biti još ambicioznija i nadam se da će se na sljedećem vijeću donijeti mjere i drugi akter je Europska središnja banka koja mora učiniti nešto više po tom pitanju. Europska središnja banka je priznala da ne postoji korektna, korektan prijenos monetarne politike. Stoga odgovornost je Europske središnje banke da djeluje i da uspostavi korektni prijenos monetarne politike. Stoga Europska središnja banka, inzistiram, mora učiniti nešto više po tom pitanju. Dame i gospodo, uvaženi kolege, budemo svjesni činjenice da ako naša mala i srednja poduzeća ne budu imala pristup kreditu, teško ćemo ostvariti gospodarski oporavak. Stoga svi mi koji smo uključeni u rješavanje tog problema moramo djelovati i to brzo. Hvala vam, hvala vam gospodine predsjedniče. Hvala. Gospodin Pierre Alain Mue iz Nacionalne skupštine Francuske. Hvala gospodine predsjedatelju. Evo, eh, eurozona je završila u krizi eh, više od dvije i pol godine E, to je vrlo specifična kriza. E, uspjeli smo u tom razdoblju uspostaviti europski mehanizam za stabilizaciju i sada preostaje da pronađemo odgovarajuću gospodarsku ravnotežu između e, kontrole nad deficitom i gospodarskog rasta. Ako se sve zemlje istovremeno odluče na provedbu mjera štednje, E, onda znamo da je e, učinak depresije prilično velik i mjere neće polučiti željene rezultate. Budući da veliki broj zemalja mora konsolidirati proračun na Europskoj uniji je da kompenzira taj depresijski učinak e, poticanjem investicija. Upravo zato e, postavljam pitanje gdje smo sa strategijom Europa 2020. i e, kako napreduje pakt o rastu i radnim mjestima. Druga stvar, primijetili smo strukturni deficit na razini Europske unije primjenjuje se deflacionistički pristup i možemo vidjeti da se najveći teret zapravo prevalio na e, zemlje dužnike. O tome smo već razgovarali jučer. Treća stvar koju želim reći, nakon drugog e, svjetskog rata došlo je do osnivanja e, Europske zajednice za ugljeni čelik, to je nešto što je dovelo do nevjerojatnog uzleta Europske unije. Međutim, sada imamo situaciju gdje nas zabrinava klimatsko, e, gdje nas zabrinjavaju klimatske promjene. Prolazimo kroz jedno prijelazno razdoblje vezano uz energetiku, prelazimo na nove izvore električne energije. Neprestano nas se podsjeća da moramo e, proći strukturne reforme, ali to su reforme koje moraju biti učinkovite, uzimati u obzir i ovu situaciju s klimatskim promjenama i sa e, samu situaciju s gospodarskim rastom i rastom radnih mjesta. Hvala. Hvala. Gospodin Adam Rgrecki iz Poljskog parlamenta. Izvolite. Hvala vam. Dame i gospodo. Od samog početka današnjeg sastanka govorimo o krizi i posljedici, posljedicama krize. No, ne smijemo zaboraviti i ostale aspekte i iskustva drugih zemalja poput Brazila, Indije i Kine. Te su zemlje kroz razdoblje našeg sporog gospodarskog rasta nastavile sa svojim razvojem. Europska unija i zemlje članice bi trebale razmisliti o tome što leži iza tog napretka. I trebali bismo također razmisliti, imamo institucije, imamo programe, imamo različite mjere, a Europska unija još uvijek ima nezaposlenost, socijalno isključivanje i siromaštvo. Stoga možda bismo trebali bolje analizirati na koji način koristimo resurse, između ostalog i resurse koje nam daje Europska investicijska banka. Da li netko proučava učinkovitost novca koji je potrošen, s obzirom na to da je to novac iz naših džepova? Kako je moguće da s jedne strane trošimo ogromne količine novca na područja u kojima možemo pronaći radna mjesta, a zapravo postoji jako puno sektora u kojima nema radnih mjesta. Što je dakle sa zemljama Europske unije koje izlaze iz kriza? Ovdje nije riječ o snazi određenih elemenata. Moramo dobro proučiti hoćemo li uložiti u nešto što će biti učinkovito i moramo razmisliti o tome na koji način možemo osigurati da se novac troši na učinkovitiji način. Osim toga, valja razmisliti i o tome da izlazak iz krize te ponovni gospodarski oporavak zapravo podrazumijevanju i smanjenje birokracije i bolja regulacija. I to su stvari o kojima Europski parlament mora razmisliti. Hvala. Gospodin, Josef Ekes iz Mađarskog parlamenta. Hvala vam. Htio bih se pridružiti svom poljskom kolegi. Mađarska bi možda trebala E, se više koncentrirati na suradnjom sa zemljama e, višegradskog sporazuma. Te četiri zemlje, potpisnice tog sporazuma, su uspjele pronaći dinamičniji put izlaska iz krize. Te su zemlje mm, provele znatne strukturne reforme od 2013 pružamo puno više potpore malim i srednjim poduzećima, puno više nego ranije i čak i mikropoduzećima. I htio bih naglasiti važnost pitanja. Jesmo li u stanju koncentrirati se sami na sebe? Jesmo li u stanju pomoći si međusobno? Zato što trenutačna kriza Europske unije ne ovisi o, o zemljama izvan Europske unije i ako ne budemo pobliže analizirali lekcije koje možemo naučiti i tih e, primjera, nećemo napredovati. I kratak odgovor na komentar kolege iz Malte. Možemo li analizirati rad svakoga od nas i to na način da učimo jedni od drugih i da vidimo koji su europski obrasci uspješni. Možemo li osigurati da nacionalni parlamenti i odluke koje donose da najprije promoviraju lokalne tvrtke te formuliraju li reforme koje će nam pomoći da dođe do promjena. Htio bih još reći da je Mađarska uložila znatna sredstva u potporu malim i srednjim poduzećima i u sljedećem programskom razdoblju koncentrirat ćemo se uglavnom na mala i srednja poduzeća. Mađarska je uspjela smanjiti inflaciju e, na najnižu razinu u proteklih 15 godina. Isto tako spustili smo stopu nezaposlenosti sa 11% na 9,3%. E, ne bih rekao da je to fantastičan e, rezultat, no imamo i neke ulagačke projekte i ekonomska situacija je puno dinamičnija nego što je bila ranije. Tako da u svakom slučaju očekujemo pozitivne promjene. Hvala. Hvala. Za Ciparski parlament gospodin Podromos Podromu. Hvala lijepa. E, poštovane kolegice i kolege, e, potrebno je provoditi izvanredne programe prilagodbe, a pojavili su se i određene greške e, što se tiče provedbe europske ekonomske politike postavlja se pitanje na koji se način može financirati realna ekonomija situacija na Cipru drugačija je. U drugim slučajevima Eurogrupa i Trojka su za razliku od e, drugih situacija zaključili da Cipar neće dobiti potporu za e, kompenzaciju u bankarskom sustavu. E, bilo bi lijepo kada porezni obveznici ne bi morali plaćati za greške bankara. E, to je shvaćanje ispravno, međutim kako to provesti u djelo. Po prvi puta se e, provode određene aktivnosti koje su prijeporne i počinje se provoditi sustav e, bail-in. Zapravo se implikacije uopće ne mogu procijeniti, a posljedice izlaze iz okvira jednog e, financijskog i bankarskog sustava. E, radi se o posljedicama koje se osjećaju izvan bankarskog sustava. A mi smo značajno ograničili djelovanje bankarskog sustava, provodi se e, bail-in, dakle angažiraju se sredstva suvlasnika, a e, cijelo gospodarstvo trpi zbog e, nedostatka likvidnosti. Mi smo mala ekonomija i ono što nam je potrebno je 10 milijardi eura za program prilagodbe to znači da praktički više nemamo pristup e, financijskim tržištima. Sada je program financijske prilagodbe proveden. Uspjeli smo poštivati zahtjeve trojke, međutim, realna ekonomija suočena je s dubokom recesijom. Dolazi do rasta nezaposlenosti. Drugim riječima, e, realna ekonomija još E, nije uspjela profitirati od mjera sanacije bankarskog sustava i javne uprave, a to je zapravo u suprotnosti sa pravim ciljem programa. Hvala. Zahvaljujem. Gospodina Kidimi za Grčki parlament. Izvolite. Mislim da su se zemlje e, i države članice Europske unije nakon izbijanja krize zapravo uvjerile posebice članice eurozone da ne postoji jedinstvena monetarna politika. Primjenjivala se politika koja se razvijala e, i kretala različitom brzinom, ovisno o zemlji. Politika Europske središnje banke bila je takva da su neke države dobivale kredite po kamatnoj stopi od 10%, e, one koje su bile zadužene, a one koje su imale višak na bilanci tekućeg računa posuđivale su s kamate od 3 ili 4%. Kada se radilo o Grčkoj, e, moje, naše banke nisu imale E, pristup financijskim tržištima u onoj mjeri koja bi im omogućila da e, osiguraju likvidnost koja je izostala jer nisu imale dovoljno pristupa sredstvima od strane Europske središnje banke. E, pritisak na grčke banke zaista je bio velik. Banke koje nisu imale pristup financijskim tržištima nisu jednostavno mogle financirati kreditne plasmane grčkim poduzećima. E, kako je uopće moguće inzistirati na e, rastu bez kredita, što je bio slučaj sa zemljama kao što je Grčka? Dajem riječ gospodinu Sikluni kako bi odgovorio na pitanja prvoga kruga rasprave. Izvolite. Hvala. Poslušao sam vaše komentare i osvježavajuće u ovoj raspravi je da smo se napokon maknuli s prošlosti da se koncentriramo na budućnost. Prije smo se neprestano koncentrirali na štetu koja bila rezultat određenih programa i to posebice štetu koja se odnosi na nezaposlenost i na BDP. A sada se više koncentriramo na to kako popraviti tu štetu. Ne možemo sve staviti u isti koš. Velike korporacije su još uvijek pod e, upitnikom velikih nesigurnosti i nedostatka novca od strane financijskih institucija. Zatim drugo pitanje je pitanje banaka koje ne daju sredstva koja im daje Europska središnja banka. I onda još imamo na milijune malih i srednjih poduzeća diljem Europe koji imaju svoja mikrotržišta i vjeruju u ta tržišta i mogu vršiti svoje prosude i riskirati, no tu im nedostaju sredstva. I tu sad ulazi Europska investicijska banka. No upamtite, vrlo je važno ciljati na produktivna ulaganja. Sjećam se kada, smo, kada sam bio u odboru za ekonomska pitanja, ulaganja nismo, niste mogli pronaći u nijednom dokumentu, niti u paketu od šest mjera, jer gdje god je pisala ta riječ, izbrisana je. Zato što smo tada smatrali, i neke od naših kolega su smatrali, da ne možete povećati potrošnju ako smanjujete potrošnju, ali imate potrošnju i potrošnju, baš kao i ulaganja. Tako da da, dok još uvijek traju ovaj programi, dok još uvijek traju smanjenja u javnoj potrošnji, još uvijek postoji jako puno džepova koji sadrže prilike. I tu i vlade, i banke, i europske banke poput Europske investicijske banke, na ta bi se područja trebala koncentrirati. Zato što to su produktivna ulaganja i to je naša budućnost. I ako se ne koncentriramo na to, imat ćemo veliku nezaposlenost još jako puno godina. Nastavljamo dalje sa popisom govornika gospođa Barbara Leče iz Talijanskog senata. Toplo pozdravljamo nova ulaganja iz Europske investicijske banke, no smatramo da Europska komisija i općenito Europska unija bi trebala e, čvršće intervenirati u kontroli vlada i kontroli banaka. Primijetila sam jako puno Europa koje se danas javilo. Ja vam donosim svoje malo talijansko iskustvo gdje smo 16. put, 16. put svjedočimo padu kredita malim i srednjim poduzećima, a i sami znate da su one osnovno tkivo go, talijanskog gospodarstva. Male i srednja poduzeća u Italiji su danas potpuno na koljenima i nalaze se u situaciji da država i dalje čini e, da raste e, javni dug i stalno smanjuje sredstva namijenjena ulaganjima. vidjet ćemo hoće li se uspjeti uspostaviti ta partnerstva i hoće li se provesti strukturne reforme koje bi mogle pomoći malim i srednjim poduzećima. Osim zakonodavnog okvira, ako te tvrtke nemaju posla, a kad nemaju e, tržišta, neće moći zapošljavati nove osobe. Ono što se u Italiji događa je da naše tvrtke dvije trećine od kojih bi se trebale uzdržavati upravo iz pristupa kreditu imaju i potrebne zahtjeve no banke očito nisu pod takvim pritiskom banke i dalje odugovlače vrijeme onog zahtjeva dakle da bi trebalo imati 3% kapitala a dobra si i dalje dijele dioničare i to poprilično redovno. Stoga tražim snažnu intervenciju Europske unije kako bismo spasili talijansko gospodarstvo. Današnja vlada koju imamo ne čini puno, a Europska komisija joj samo pomaže time što zada oči pred nedavnim e, sredstvima za financiranje u iznosu od jedne milijarde kako bi se zadovoljili dakle mali birački, e, male biračke zajednice. Osim toga svjedočimo nepoštenoj konkurenciji e, malih i srednjih poduzeća koje rade za samu države i takve tvrtke moraju pribjeći kreditima samo zato što im država ne plaća njihove zadatke. i osim toga što i sama Europa poziva da se takve nepravilnosti isprave, to se ne čini. E, e, Sada dajem riječ gospodinu Augustinu iz Poljskog senata. Dobar dan, dame i gospodo. Čini mi se da nema mjesta za optimizam u našoj raspravi, no ne smijemo zaboraviti da Europska unija sa svojim gospodarskim i socijalnim modelom je san mnogih drugih zemalja diljem svijeta. I mislim da u drugim mjestima, ako pogledate u kojoj se situaciji danas nalazimo, imamo e, prosvjednike na trgu Majdan u e, Ukrajini, stoga moramo dati odgovor tim ljudima. I već sam spomenuo, postoji jako puno ljudi koji smatraju da je Europa lijepo mjesto za život. I ako pogledamo kroz što je Europa prošla, ne samo gospodarska kriza, već e, brojni drugi problemi, Mm, čini mi se da u ovoj raspravi isto nešto nedostaje. Čuli smo o uzrocima krize, dakle znamo da su to problemi na financijskom tržištu, a isto tako činjenica da su brojni elementi izmakli kontroli. Naravno, moramo se vratiti na čvrsto tlo, no problemi na financijskom tržištu i dalje postoje, moraju se riješiti povjerenje je vrlo slabo i u gospodarstvo i u bankarski sektor, te pojavljuju se problemi manipulacijom. Do, odlično je to što imamo Europsko tijelo za bankarski nadzor, no smatram da to nije dovoljno. Mi bismo trebali biti predvodnici u boljoj financijskoj i bankarskoj superviziji, zato što ako ne budemo djelovali na odgovarajući način mogli bismo potaknuti špekulacije u drugim područjima. Zatim tu je i cijelo pitanje e, demografskih promjena, zatim pristup sirovinama, e, jamstvo opskrbe, sigurna opskrba energijom. Sve su to područja u kojima je još potrebno puno toga učiniti. Čuli smo da ulaganja u ta područja padaju, i ako ne budemo učinili nešto vrlo brzo, ovaj mali rast kojem danas svjedočimo će se na kraju ipak zaustaviti na stagnaciji i nakon toga početi padati. I svi mi, čak i mi u Poljskoj, to jest naravno i mi u Poljskoj, morat ćemo nastaviti sa procesom reformi kako bismo ostvarili željene rezultate. Osim toga, htio bih reći, ako pogledamo ovu raspravu koju trenutačno vodimo, ona se ne bi trebala odvijati bez koncentriranja na društvo i na socijalne e, reforme. I imam još jedno pitanje. Ako pogledamo rast i razvoj, to dvoje mora ići ruku pod ruku s onime što radimo u socijalnom sektoru. Ne možemo imati samo rezanje e, potrošnje u socijalnom sektoru i znamo da u određenim područjima mnogi tvrde da su potrebni, da je potrebna štednja u socijalnom sektoru. No, mislim da bi to bilo bolje rješeno kroz e, javno-privatna partnerstva, kroz e, programe koji će podržati zapošljavanje mladih ljudi. Sve je to vrlo očito. Evo, dovršavam. I istina je, dobro je da imamo mala i srednja poduzeća. Dopustite mi samo da kažem svoju e, zadnju e, rečenicu. Dakle, iako je naravno važno imati mala i srednja poduzeća, važno je da podržavamo socijalno partnerstvo jer je to jedini način izlaska iz krize. Hvala vam lijepa. Gospodin Paolo Guerrieri iz Talijanskog senata. Hvala vam. Mislim da najveća razlika između SAD-a i Europe, ako gledate proteklih nekoliko godina, jedini razlog su dakle trendovi u ulaganju. Ako pogledate 2008. kada je kriza počela, u SAD-u je razina ulaganja bila viša nego u 2008 a u Europskoj uniji još uvijek nismo uspjeli ostvariti tu razinu. Tako da ako govorimo o realnom gospodarstvu i kako ponovno pokrenuti ulaganja i javna i privatna, to bi trebala biti naša prioritetna tema. No tu govorimo o mjeri koja se odnosi na ponudu i na potražnju i bilo bi korisno, ta bi ulaganja bila korisna za ponovno pokretanje gospodarskog rasta. Znamo da su ulaganja e, bila u centru pakta za rast e, iz 2012. Tu smo imali više od 120 milijardi eura obećanih kao dakle e, novi zamah za ulaganja i rast. No sve to ostalo na papiru. Ono što Europska investicijska banka radi je svakako važno, no bojim se da nije dovoljno. Mislim da bismo trebali više raditi na promicanju ulaganja u bliskoj budućnosti. Najprije, ne znam zašto se u Europi ne raspravlja o prijedlogu da se uvedu projektne obveznice kojima se jamči europskim proračunom, koje bi se izdale na tržištu i kako bi se financirali veliki e, građevinski ili infrastrukturni projekti, međunarodne mreže i takva ulaganja. Znamo da bi takva hipoteza mogla mobilizirati puno veća sredstva od onoga što se ostvaruje kroz pilot projekte koje sponzorira Europska komisija, što nam je e, nedavno predstavljeno. Znamo da se neke zemlje članice s time ne slažu, pogotovo e, zemlje koji su zajmodavci. No, mislim da bismo trebali raditi više na tom prijedlogu, zato što bi to znatno pomoglo gospodarskom rastu. Druga stvar, kad govorimo o ulaganjima, nedavno je Europska komisija i zapravo predsjednik Europske komisije gospodin Barroso govorio je o mini zlatnom pravilu. To jest da se u proračun ne uključuju troškovi za sufinanciranje projekata u kontekstu kohezijske politike, izgradnje transeuropskih mreža. To bi moglo biti vrlo korisno na nacionalnoj razini, no u ovom kontekstu, dakle to mini zlatno pravilo se nije do sada koristilo i u slučajevima kada je bilo korišteno bilo je previše ograničenja i previše prepreke. Tako da ova bi se dva prijedloga moglo raspravljati kako bi se ulaganje vratilo među prioritetne teme u Europi. Hvala. Za Belgijski parlament gospodin Žakine. Hvala gospodine predsjedatelju. Evo, mi u Belgiji također možemo vidjeti da je došlo do pada investicije i usporavanja gospodarstva. Zbog toga je dobro pogledati koji su uzroci tome. Je li to samo kriza 2008. godine? Ipak je prošlo određeno vrijeme. Za početak primjenjivali smo mjere štednje, smanjila se likvidnost, smanjili su se rashodi, tražili su se novi recepti i optimalizacija. Drugi razlog zbog kojeg je vjerojatno došlo do ovog usporavanja je to što banke više nisu mogle igrati svoju ulogu financijera gospodarstva. Pozemljivanje na financijskim tržištima postalo je previše riskantno. E, trebalo je odgovoriti na taj novi fenomen Za početak počelo se govoriti o financiranju od strane privatnog sektora. Govorilo se o financiranju s pomoć eh, Europske investicijske banke. Pokušavamo sada vratiti banke na njihov eh, povijesni put i vratiti im njihov povijesni zadatak, a to je financiranje gospodarstva, a ne nužno financiranje građana. Također, određene mjere koje su poduzete bile su destimulativne u odnosu na gospodarstvo. Imali smo prilike vidjeti da su eh, proizvodi koji su se pojavili na tržištu bili ili usmjereni na štednju ili su bili usmjereni na financiranje javnog sektora, a zapravo je bilo vrlo važno da se banke vrati na njihov pravi i važni put, a to je financiranje stvarnog realnog gospodarstva i malih i srednjih poduzeća. Naravno, izuzetno je važno poboljšati i okvir u kojem se investira. Kolege su govorile da se može izaći iz krize tako da se smanji e, investiranje. Međutim, ne, ja se s time ne slažem. Ja mislim da se treba investirati i također da to treba pratiti i e, adekvatna razina socijalnih prava. Neki kolege su smatrali da se može smanjiti socijalna razina, socijalnih prava i razina zaštite okoliša. Međutim, naš primjer je pokazao da nije dobro inzistirati na rastu koji ide na uštrb radnika i na uštrb e, e, okoliša. Još jedan od izazova s kojima se trebamo e, suočiti je naravno i prijelazno energetsko razdoblje. Trenutačno u Belgiji se 20 milijardi eura godišnje troši na različite izvore e, iz kojih se dobiva e, gorivo ili električna energija koje možemo nazivati tradicionalnim e, izvorima. Sada je važno prijeći na obnovljive izvore energije koji mogu omogućiti nastavak našeg gospodarstva i poslužiti kao primjer na europskoj razini. Hvala. Gospođa Maki iz Finskog parlamenta, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Željela bih reći nešto o e, zelenom gospodarstvu, o ulozi zelenog gospodarstva i kako e, ulagati u nove izvore energije. To je nešto što ima sve veće mjesto općenito u investicijskim aktivnostima. Tehnologija se sve više razvija e, i nastojimo ići u korak s time te smanjiti ovisnost Europe o fosilnim govorima i tradicionalnim izvorima energije. Mislim da je dobro u ovome trenutku podsjetiti e, na to, ali isto tako i na budućnost e, Europske unije e, i zajedničku valutu. Mnogo smo o tome govorili, govorili smo također o preuzimanju odgovornosti, govorili smo o gospodarskoj krizi do koje je došlo među ostalim i zato što se previše trošilo na pogrešne stvari. Finska je zemlja koje je sudjelovala u financiranju mehanizama spašavanja. Mislim da je izuzetno važno da se poštuju pravila o kojima smo zajednički donijeli odluku i mislim da je izuzetno važno da se e, osigura sigurni napredak Europske unije u budućnosti. Ono što nikako ne smijemo zanemariti jest pitanje s kojim se sada suočavamo, a to je e, problem zapošljavanja, starenje stanovništva, e, pad socijalnih prava. Državni dug Finske raste, a to je nešto što već polako e, prijeti, da će prijeći granice pakta o stabilnosti i rastu. Moramo e, naravno provesti čitav niz reformi u javnom sektoru i to ćemo vjerojatno učiniti u sljedećim godinama. Izuzetno je važno da svi dionici sudjeluju u strukturnim reformama. Hvala. Gospodin Karijelo iz Talijanskog parlamenta, izvolite. Hvala vam, predsjedniče. Danas ovdje govorimo o jednoj metodi, metodi mrkve i batine. To je disciplinska mjera i ne možemo na taj način postupati s europskim građanima. Ovdje se pozivam na klauzulu o ulaganjima. Na sastanku Euroskupine iz 22. studenog, kada se govorilo o Italiji, dopredsjednik Oli Ren je potvrdio da su prognoze o talijanskom dugu za 2014. Dakle, čini se da te prognoze dovode u sumnju pravila i e, onemogućuju Italiji da iskoristi klauzulu o ulaganjima reći državi ako ne postuješ sporazume bit ćeš kažnjen time što nećeš dobiti ulaganja to znači zapravo da se e, državu kažnjava i ne možemo na to pristati zato što na taj način pokazujemo da se prema državama odnosimo metodom mrkva i batina a to se koristi za životinje Stoga moramo ponovno analizirati načine na koji se e, dogovaraju ulaganja između zemalja članica. Italija čini ogromne žrtve kako bi bila ispod definiranih granica i ne može pristati na ovakav način postupanja. Dakle, i politička i gospodarska okolnost države se moraju uzeti u obzir. Tako da u ovoj panorami sumnji smatramo da je ključna revizija sporazuma kako bismo izbjegli da povjerenici poput gospodina Rena zlouporabe svoj položaj i da se pronađe odgovarajući alternativni način planiranja ulaganja koji će biti korisni realnom gospodarstvu i poduzetnicima. Posljednji govornik, gospodin Anderson iz Švedskog parlamenta. Izvolite. Hvala gospodine e, predsjedatelju. Mnogo se govori o tome zašto je došlo do krize i zašto je bila tako žestoka. Da, krediti e, se neprestano iznova javljaju u toj raspravi kao jedna od ključnih riječi. Mislim da to povlači za sobom pitanje vjerodostojnosti europskog gospodarstva. Mislim da ta vjerodostojnost više ne postoji, ali europsko gospodarstvo ima budućnost. E, izgleda da sada s polaganim izlaskom iz krize možemo vidjeti i naznake povratka te vjerodostojnosti. Kako dalje razvijati gospodarstvo e, pod kapom Europske unije? Meni se čini da bismo pod tom kapom mogli malo stvari pojednostaviti, mogli bismo se malo debirokratizirati. E, kako? Tako da ipak pomognemo malim i srednjim poduzećima. Nastojimo dati poticaj inovaciji i malim i srednjim poduzećima. To je ono što stvara radna mjesta. Upravo stoga treba nam više sloboda. Treba nam više poduzetničkoga duha. To je ono što stvara radna mjesta. To je ono što jača konkurentnost, kapacitet da budemo konkurentni, to će privući ulaganja. S druge strane, izgleda da se naglasak stavlja na reformu, na reformu samog duha poduzeća i da se nastoji potaknuti inovativni duh. To je pravi put, ostalo je samo pomoćni alat na tom putu. Hvala. Gospodine e, Sikluna, jeste li spremni odgovoriti na drugi krug pitanja prije nego što odemo na stanku? Pa da, eh, iznesen je čitav niz eh, stavki. Jedna od točaka koja je spomenuta govorila je o neuspjehu tržišta. Drugim riječima, banke zbog eh, regulative koja ih pritišće više brinu o tome da prođu test kojem će uskolo biti podvrgnuta, to je provjera kvalitete imovine, e, nego što ih zanima kreditiranje e, gospodarstva. A znamo da postoji čitav niz različitih mogućnosti za investicije, za e, kreditne plasmane za rast malih i srednjih poduzeća. U Europskoj uniji moramo učiniti nešto kako bismo mogli dati sredstva, to je već djelomično nešto što čini Europska investicijska banka, i da damo jamstva za rizike koji postoje. Iako rizici e, koji se zapravo javljaju na nacionalnoj razini na terenu nisu nužni isti rizici koji se pojavljuju na europskoj razini. E, većina banaka e, u ovoj situaciji zapravo se ne izlaže riziku ako E, krene u e, ponovno financiranje gospodarstva. E, druga stvar odnosi se na projektne obveznice. O tome se mnogo govorilo ovdje u Europskom parlamentu i ja kao bivši zastupnik u Europskom parlamentu moram reći da je prilično razočaravajuće da u tom pogledu nije ostvaren nikakav napredak. Također, poanta koju je iznio talijanski kolega je mini zlatno pravilo. Mi vjerujemo u to pravilo zato što se temelji na načelu da usprkos nužnim rezovima u rashodima još uvijek postoje područja u koja ne smijete zadirati već koja morate zaštititi. Te također predstavljaju priliku za investicije. Kao što kažemo, e, ne smijemo se riješiti i dobrog i lošeg istovremeno. Dobro treba zadržati. Vrlo je važno da pogotovo u zemljama pogođenima krizom e, uvođenjem mjera štednje e, ne krenemo sa štednjom i u onim područjima u kojima postoji potencijal za rast. To je izuzetno važno, e, posebice u onim zemljama u kojima rast i porast u zapošljavanju su prilično spori. Evo ja bih ovime završio um, odgovore na pitanja. Pretpostavljam da sada zaključujemo ovaj radni dio. Evo zaključno želio bih reći da se mora više raditi nismo učinili dovoljno, ne možemo sjediti skrštenih ruku i gledati ovu situaciju sa nezaposlenošću, iako se situacija stabilizirala, a to je slučaj i sa e, stopom e, zapošljavanja. E, nažalost, situacija se stabilizirala na relativno niskoj razini. Ja nisam predsjednik Europske središnje banke, nisam ni u kakvom upravnom odboru, već jednostavno mogu sa svoje pozicije raditi ono što mogu učiniti. Samo je važno važno da djelujemo, a ne da gledamo sa strane i ne činimo ništa. Hvala vam lijepa, da vrlo je važno da ne budemo samo pasivni promatrači. Hvala vam lijepa gospodine Sikluna, ovime završavamo ovaj prvi radni dio. E, krećemo na stanku za ručak, želim vas podsjetiti da će e, ručak biti poslužen na prvome katu, nastavljamo s radom u tri. Hvala.